Colleagues, I would like Kolege, započet ćemo polako sa sastankom. Zamolila bih vas da zauzmete svoja mjesta. Izradila bih dobrodošlicu svima i započela sa usvajanjem dnevnog reda. Kao i obično svima je raspodijeljen 26.11. još i predlažem dvije izmjene. Jedna bi bila obavijesti predsjedateljice. Voljela bih to učiniti nakon sastanka koordinatora u 15 sati kako bismo mogli dakle, imati samo jednom obavijesti predsjednice, dakle nakon sastanka koordinatora kako bih vas obavijestila što su koordinatori odlučili. Što se druge točke tiče, i meeting, dakle prezentacija službi parlamenta. Zamalo bih vas za vašu fleksibilnost. E, naime, kolege su nam na raspolaganju cijelo vrijeme, pa ćemo pokušati to iskoristiti za jedan trenutak kada će biti više zastupnika prisutno u prostoriji. Dakle, to bih zamolila vašu fleksibilnost. Ukoliko nema daljnjih komentara na prijedlog dnevnog reda, e, smatramo ga usvojenim. čime možemo preći na sljedeću točku. To će odmah biti naše javno saslušanje o reformi Europskog izbornog zakona. Prije svega par komentara s moje strane. Dakle, ovo, ovo saslušanje organiziramo u vidu pripreme zakonodavne inicijative, odnosno izvješća našeg odbora u polju izbornog zakona Europske unije. Kao što se vjerojatno sjećate, Europski parlament uvijek je predvodio u zagovaranju i radu na jedinstvu e, izbornog prava Europske unije. 1998. godine smo već imali jedno izvješće koje se bavilo time i uvelo načelo proporcionalnosti u zakon o izravnim izborima i isto tako u izborne zakone država članica. Konačno smo uspjeli 2002. godine u tome i to je bio trenutak kada smo započeli sa raspravama o stvaranju e, transnacionalnih e, listi čime se bavilo izvješće gospodina Andrew Duffa, jednog od naših današnjih stručnjaka, i to izvješće usvojeno je našem odbiru, odboru u siječnju 2012. Međutim, nije tada postojala politička ambicija da se sa time dalje ide i nismo uspjeli e, doći sa tim predlogom do plenarne. Posljedica je da trenutno imamo europske izbore koji se pretežno vode nacionalnim zakonodavstvom i postoji velika razlika u tome i siguran sam da ćemo tijekom sastanka istaknuti te neke stvari. Dakle, proporcionalna reprezentacija, što se toga tiče, imamo cijeli niz dontovih sustava za pobrojavanje glasova i dodjeljivanje mjesta, imamo zatvorene liste, poluotvorene, otvorene, dakle, niz razlika a postoji još više razlika ne samo po ovom pitanju nego koje se tiču nominacija, kandidatura, troškova izbornih kampanja i tako dalje. Dakle, postoji jedno opravdano pitanje i potreba da se pokuša doći do veće usklađenosti izbornog zakona, što bi trebalo biti činjeno na europskoj razini. I zbog toga održavamo ovo saslušanje, ja ću vam predstaviti kasnije malo govornike. A za sada bih željela čuti jedan dodatni komentar jedne druge europske institucije koja također radi na ovim važnim pitanjem. E, zamolila bih gospodina Nemica, ravnatelja e, opće uprave za građanstvo e, koja je zadužena za pitanja građanstva u Europskoj komisiji, nakon čega ćemo nastaviti sa našom saslušanjem. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, gospođo Hübner. Ja moram se ispričati zbog nužnih promjena dnevnog reda, ali zahvaljujem na mogućnosti da vam se obratim. Prije svega, za početak, eh, čestitke što ste tako rano počeli sa ovim radom nakon izbora. Kao što znamo, eh, nakon izbora je vrijeme koje zapravo dolazi prije sljedećih izbora. I sudjelovanje u izborima nije nešto čemu se odlučuje eh, na sam dan izbora. Što po time mislim? Statistike na dan izbora se broje što se tiče broja sudionika u izborima. No da li su ljudi angažirani u demokraciji nije nešto čemu se odlučuje na sam dan izbora, već je to počirok pristup i uključenost u pitanje demokracije nije samo sudjelovanje u izborima, već i sudjelovanje u političkom životu e, i prije i poslije izbora. E, mislim da kada govorimo o sudjelovanju e, u izborima, da ovdje zapravo se bavimo jednim širim pitanjem a to je prije svega pitanje uključenosti ljudi u rad Europe, a druga stvar uključenost općenito u demokraciju. I ovdje bih započeo s nekim statistikama o kojima smo već govorili u prethodnom izvješću, izvješću komisija o sudjelovanju na lokalnim izborima. Dakle, na, govoreći o odazivu građana vidimo da se pojavljuje problem u nedovoljnom odazivu, u nedovoljnom broju ljudi i to nije problem koji je ograničen ili jedinstven za europske izbore. Trend tako nečega postoji općenito, općenito odaziv nije e, snažan niti na sekundarnim izborima, pri tome mislim na onima koji nisu nacionalni i tu postoji niska razina sudjelovanja e, i s jedne strane na dakle, nacionalnim i s druge strane na europskim izborima, a uz to postoji trend e, sve manjeg e, sudjelovanja u političkim strankama i u drugim oblicima sudjelovanja u demokraciji. Zbog toga mislim da je vrlo važno da kada u Europskom parlamentu i u Briselu raspravljamo o pitanjima sudjelovanja, odaziva, funkcioniranja europske demokracije, moramo to sagledati u jednom širem kontekstu e, toga da bi demokracija trebala funkcionirati na svim razinama, jer dijelimo taj zajednički izazov e, gdje želimo da demokracija zaživi i na nacionalnim, i regionalnim i lokalnim izborima. E, Demokratski napredak u Europi uvijek je bilo nešto oko čega se vodila borba i prije 79. i nakon i ovi izbori po prvi puta su omogućili uspostavljanje izravne veze između rezultata izbora i prijedloga kandidata za Europsku komisiju. E, to je bilo nakon dugotrajnog pokušaja dugotrajnog rada na tome Europskog parlamenta, dugotrajne rasprave u akademskoj zajednici isto tako i ponosan sam što vam mogu reći da sam već i ja 98. objavio članak gdje sam pozvao na neizravne izbore predsjednika Europske komisije i činjenica da je do toga prvi puta i došlo osobno me doista dirnula i u svom uredu sam na zidu uokvirio preporuku komisije iz 2013. gdje je kolegi povjerenika po prvi put tada rekao da bi e, obitelj stranke, obitelji stranaka Europe trebale dati nominacije za predsjednika komisije. Dakle, doprinijeli smo ovime svojim radom. Komisija je, dakle, ovime pozvala na iskorištavanje mogućnosti iz Lisabonskog ugovora i izbor predsjednika komisije, čime se poziva na europske nacionalne stranke da objave kandidature i podršku za predsjednika komisije i poziva se nacionalne stranke da se pobrinu da njihove političke veze sa eurostrankama budu objavljene javno glasačima u državama članicama sada radimo na izvješću koje procjenjuje uticaj ovih preporuka komisije koje sam naveo e, na izbore 2014. godine. Radujem se što ćemo vam moći predstaviti ovo izvješće tijekom prve polovine 2015. i naravno radujemo se suradnji s vama na ovom izvješću jer želimo da ovo izvješće ne bude samo izvješće koje se bavi statistikama, već da sadrži i e, nazovimo to relevantne aktivnosti, primjerice u socijalnim medijima e, i da uključuje rezultate iz socijalnih znanosti koji govore o povećanom razumijevanju građana o tome zašto zapravo glasaju. Dakle, da ne razmatramo samo brojke, statistike o sudjelovanju na izborima. No, vrlo jasno da institucionalna nacionalne inovacije koje su karakterizirale ove izbore e, otvaraju mogućnost e, dodavanja jednog legitimiteta u demokratskom procesu donošenja odluka što pridonosi cjelokupnoj demokratizaciji Europske unije i posvećenost ove komisije da radi na daljnjim promjenama u demokracije Europske unije znači da ćemo pokušati pronaći načine za konsolidaciju postignutog napretka u smislu osnaženja europskih izbora i daljnjeg rada na demokratskom legitimitetu. Dakle, planiramo raditi na dijalogu gdje bi uključili sve relevantne dionike o boljem iskorištavanju kvalitativnog elementa, elementa koji se pojave na izborima 2014. Dakle, kako to analizirati i čuti ćemo nešto o tome od naših stručnjaka iz akademske zajednice. E, dakle, moramo imati još kvalitativnih analiza o, uticaju tog modela špicen kandidata. Obnovljeni e, daljni rad je također potreban kako bi se povećalo sudjelovanje i mobiliziralo europske građane, jer istina je da na ovim izborima se pokazao jedan trend opadanja odaziva od 98. E, koji je doduše priveden zaustavljen e, jer je sudjelovanje palo, e, bilo svega 92,5% usporedbi sa prethodnim godinama, što je pad od 2,6% e, i 4,9% iz ranijeg razdoblja. Joe Weiler, predsjednik Europskog instituta Europskog sveučilišta u Firenci, objavio jednu knjigu 79. godine u kojoj je predvidio da će sudjelovanje na izborima za Europski parlament povećavati se paralelno sa povećanom moći parlamenta u procesu donošenja odluka, dakle sa sve većim utjecajem sudjelovanja i sudlučivanja parlamenta. I on je prije prilike godinu dana rekao da vrlo žali što je to predviđenje bilo pogrešno. Dakle, vidjeli smo sve veći značaj Europskog parlamenta u smislu suodlučivanja i u smislu e, provedbe demokratske kontrole i demokratske ovlasti u donošenju odluka unutar Europske unije, a s druge strane opadanje sudjelovanja odaziva građana na izborima. Dakle, ta jednostavna teza o povećanoj, e, povećanom značaju e, europskog tijela koje će privući povećan interes građana zapravo se nije pokazala točnom. Postoji i nešto više iza toga i mislim da moramo zajedno raditi na mobilizaciji građana kako bismo mogli naglasiti te povećane ovlasti parlamenta u donošenju odluka uz e, povećani legitimitet i sudjelovanje na parlamentarnim izborima više se može i mora učiniti, i to pravodobno, ne kratko prije nadolazećih izbora, da se podigne informiranost građana o ovim pitanjima, o ovom izravnom utjecaju na njihove živote, e, koji se pokazuje u europskoj politici. Istodobno, mi ćemo nastaviti raditi na promicanju političkih prava i mobiliteta europskih građana i građana općenito govoreći pravo europskih građana da glasaju, da se kandidiraju na europskim izborima u svojim državama članicama gdje prebivaju pod istim uvjetima kao i drugi državljani jedno je od temeljnih prava koje se vezuje u status europskog državljanstva. Ono je utemeljeno u članku 22. ugovoru o funkcioniranju Europske unije i 35. članku povelje temeljnih prava i daje e, konkretne, konkretno utječe na uredbu 93.109. Ovdje bih istaknuo naše aktivnosti na pojednostavljenju postupaka da mobilni europski građani budu kandidirani u državama članicama gdje prebivaju. Dakle, ne onima čiji su državljani nužno. Prema pravilima iz direktive 2013.1 oni više ne moraju dati dokaz e, da su ostali bez izbornog prava u svojim e, matičnim državama, već moraju samo dati izjavu o tome e, koju odobravaju države članice u kojoj ti ljudi trenutno prebivaju. Prema preliminarnim podacima pokazuje se da je došlo do velikog povećanja broja mobilnih građana koji su se kandidirali u e, državi članici gdje trenutno borave. Taj broj se odvostručio sa 91 iz 2009. na 152 2014. Također radimo na podizanju razine e, sudjelovanja građana u europskom političkom životu i približavanju Europe njima, osobito što se tiče financijskih programa o pravima jednakosti i građanstvu, gdje podržavamo projekte koje se bave uključivanjem mobilnih europskih građanja u građanski politički život država domaćina. I za akademsku zajednicu koja je prisutna rekao bih da trenutni poziv na projekte je otvoren do veljače 2015. godine. Dakle, molim vas pogledajte e, našu web stranicu i ukoliko želite e, neke dobre projekte e, predstaviti, ponuditi bit ćemo zainteresirani način na koji se relevantno zakonodavstvo provodi u državama članicama i koje se provodilo 2014. i na temelju analize odaziva i sudjelovanja građana pokušat ćemo bolje upotrijebiti pravnu stečevinu Europske unije u osnaženju demokratskog sudjelovanja europskih građana. Rasprava koja se danas započinje o potencijalnoj potrebi reforme zakona iz 1996. i zajedničkih načela o izboru članova Europskog parlamenta pruža prvu mogućnost za e, rad na, u ovom polju nakon nedavnih izbora. Druge institucije, države članice, akademska zajednica pozvani su i trebali bi doprinijeti svojim uvidima iz različitih perspektiva ovom radu. Na taj način moći ćemo dalje osnažiti europsku dimenziju nadolazećih izbora prije svega što se tiče uključenosti u te izbore i osnažiti demokratski legitimitet donošenja odluka na europskoj razini. Ja bih vam želio ponuditi punu suradnju Europske komisije o ovom vrlo važnom procesu kojim sada započinjete. Hvala vam. Zahvaljujem e, ravnatelju Nemic. E, ovo je svakako dobra vijest za nas i upotrebit ćemo tu mogućnost e, suradnje sa vama i nadamo se da ćemo ovog puta dospjeti do plenarne. Sada bih željela započeti sa samim zaslušanjem. Predlažem da najprije saslušamo dva stručnjaka, prije svega zastupnika Andrew Duffa, ne znam da li moram išta reći o njemu, e, već je godinama e, član parlamenta i pripada liberaldemokratima. I on je zapravo bio izvjestitelj e, u cijelom nizu izvještaja koji se bave našom temom. Dakle, Andrew, izvalite. Predsjednice Danuta, prije svega zahvaljujem e, što ste me zamolili da dođem obratiti vam se. To je doista privilegija za jednog bivšeg zastupnika da ga se pozove i sasluša. I to Osobito zbog svog napora koji je ovaj odbor i ja sam koji smo uložili u jednu suštinsku reformu izbornog postupka u parlamentu. U određenoj mjeri svi prihvaćamo jednu razinu krivnje za e, razmjerne neuspjehe koji postoje, no od kako sam ostao e, bez svog e, mjesta u parlamentu e, imao sam prilike čitati mnogo više i malo razmotriti nešto što smatram da je jedna duboko sežnija kriza europske demokracije. Dakle, ne radi se o nečemu što možemo definirati samo kao problem izbornog postupka parlamenta. Mislim da gospodarska i financijska kriza s određenim dijelom e, osnažila centrifugalni pritisak na Europsku uniju i na same države članice. ne postoji možda niti jedna država koja se trenutno nije zatekla u znatnoj, znatnim političkim pa i ustavnim problemima domaće naravi i čak u ovom trenutku ne možemo niti isključiti raspad cijele Europske unije. Legitimitet eh, Europske unije eh, opada, što je jednim dijelom i krivnja samih građana koji nisu polagali dovoljno pažne na nju, a dijelom se radi i o krivnji nacionalnih parlamenata i nacionalnih političkih stranaka koje su gotovo odustale od pružanja podrške i od promicanja europskog projekta, bilo zbog neznanja, eh, bilo zbog ljubomore, a katkada i zbog jednog i zbog drugog. krivnja e, isto tako leži i na samim institucijama Europske unije koje još uvijek pokušavaju uspostaviti jedan sustav upravljanja, ali koji je svejedno nije transparentan. Nažalost, europski parlament ima dvije izuzetno važne ovlasti u to u pogledu vlastite inicijative. E, najprije imamo članak 223 ugovora o funkcioniranju Europske unije gdje se pokušava oformiti jednoobrazan sustav izbornog prava a s druge strane 14,2 ugovor o Europskoj uniji. Što nam je novost od Lisabona, a čime parlament dobiva pravo predlaganja sustava dodjele zastupničkih mjesta po državama članicama. Ja ustrajem na tome da se ovdje ne radi samo o pravima koje naš parlament uživa, već isto tako i o dužnostima koje je parlament obvezan ispuniti. Znam, već na temelju svog vlastitog iskustva, da je nezgodno i za sam parlament e, prihvatiti reformu izbornog postupka. Jer i sam parlament naravno ima interes u tome kao i zastupnici što se tiče njihovih karijera, njihovih mirovina i to nas dovodi do određenog statusa kvo iz kojeg je prilično teško izaći. Uvjeren sam da ukoliko ovaj saziv parlamenta želi poboljšati situaciju, da je doista ispravno sa tim procesom započeti sada prije izbora 2019. godine. Pitanje transnacionalnih listi. Smatram da ovaj eksperiment sa špicen kandidatima je polučio razmjerni uspjeh u toj mjeri da je čak iznenadio i same autore te ideje i mene osobno i na taj način, na neki način je prekinuto sa dosadašnjom praksom u euroizborima i stvorena je poprilična kontroverza, e, barem u političkim redovima, u političkoj eliti Europe. No, upravo zbog toga što je stvorio određenu kontroverzu i iznenadio naše predsjednike koje u potpunosti nisu e, to očekivali i razumijevali nakon potpisivanja Lisabonskog ugovora, Europsko vijeće se složilo da će ponovno razmotriti ovaj sustav za imenovanje e, nasljednika predsjednika komisije gospodina Junkera i ja bih snažno savjetovao parlament da preuzme ovdje inicijativu e, da iskoristi priliku i da očuva ovu suštinu e, kojom smo predlagali špicen kandidate i da to preuzme za nadolazeće izbore, te da taj eksperiment sa špicen kandidatima privede jednom logičnom zaključkom gdje bi predvodnici političkih stranaka bili stavljeni na vrh transnacionalnih listi listi s kojih bi bili izabrani i zastupnici za Europski parlament iz jednih sve europskih eh, izbornih jedinica. Dakle, ovime bi smo se suprotstavili kritikama Njemačkog ustavnog suda prema kojima izborni zakon Europske unije nije jednoobrazan. Nadalje, ovima bismo osnažili eh, demokratičnost izborne kampanje za euroizbore i stranke bi mogle funkcionirati kao prave organizacije koje bi provodile i stranačke kampanje. Isto tako, to bi bio i poklon izbornom tijelu tijekom izbora a, svojih ne samo nacionalnih e, ili regionalnih e, eurozastupnika, već bi davali i drugi glas za transnacionalne zastupnike. Kada bismo to uspjeli ostvariti, e, ja sam ovo pridodao u dodatku broj 3 svog dokumenta gdje pridonosim jednu e, reviziju zakona iz 76 gdje se pokazuje da kada bismo uspjeli sa ovime, da bismo isto tako napredovali i na ovim drugim poljima koja su svakako poželjna u smislu postavljanja dobnog praga za izborne kandidate, zatim za pitanje ravnoteže rodova i isto tako za pitanje koje se bavi slabostima ili prednostima zatvorenih i otvorenih listi. Isto tako mogli bismo razmatrati i koncentraciju izbornih dana, zatim porodiljnim pravima euro zastupnika, ispunjavanju praznih mjesta i uspostavljanju jednog izbornog tijela na europskoj razini koje bi bilo na korak od komisije i samog parlamenta. U tom kontekstu mogli bismo popraviti i statut političkih stranaka koji je u prethodnim sazivima dovodio do borbi i koji iskreno govoreći doista treba jednu temeljnu prepravku. U kontekstu toga mogli bismo regulirati i prikupljanje statistika i pitanje toga koje kandidate se nominira na izborima. Dakle, to, je, to su neke od stvari na koje smatram da bi se parlament trebao prije svega orijentirati. Dodjeljivanje mjesta je druga stvar. Dakle, ovdje možemo vidjeti da je da su zastupnička mjesta za Hrvatsku stvorila probleme i u parlamentu i I iznimna je stvar, to pozitivna stvar, da je e, samo da se samo vijeće složilo 2013. godine da bi trebalo dogovoriti e, jednu aritmetičku formulu i to pravodobno kako bi se moglo primijeniti na izbore 2019. godine. Na ovome radimo i profesor Pukelsheim i ja. E, jedan program koji nazivamo CAMCOM, Cambridge Compromise, e, koji sam ja i sažao u svom dokumentu i koji bi e, mogao funkcionirati e, kad bismo imali 25 transnacionalnih zastupničkih mjesta uz postojećih 751. Ili bi pak tih 25 e, transnacionalnih zastupničkih mjesta moglo biti oduzeto od postojećih 751. No, važno je i da ispunimo javno očekivanje u smislu da metoda raspodjele zastupničkih mjesta bude razumljiva, e, bude poštena i da reagiramo na kritike e, koje smo dobili od Njemačkog saveznog suda o tome da trenutna situacija ne ispunjava načela postojećih ugovora. I isto tako da se protivi prirodnom stanju stvari. U dodatku svog dokumenta priložio sam e, jedan dodatak koji se bavi pristupu u dvije faze za takav program Chem.com za godinu 2019. No, ukoliko želimo promijeniti ravnotežu moći u parlamentu, moramo i načeti pitanje ravnoteže moći država članica u vijeću moramo naglasiti da ovdje imamo dvodomni sustav u kojem drugi dom zaslužuje da se prerazmotri postojeći sustav glasanja. Istina je da da će reforma raspodjele e, zastupničkih mjesta u parlamentu na neki način kazniti one države članice koje su srednje veličine i koje su trenutno predstavljene s većim brojem zastupnika nego što bi trebao biti slučaj. Bilo bi, dakle, pošteno e, kompenzirati e, gubitak tih mjesta za države članice srednje veličine time što bi se osnažila njihova prevaga u vijeću. I postoji formula koja se temelji na drugom korijenu, a koja državama članicama zapravo daje prevagu u inverzno proporcionalno njihovoj veličini. Ona dolazi iz Krakova i smatram da je došao trenutak da tu formulu koju se dugo nije spominjalo ponovno upotrijebimo. Dakle, ovdje elementa transnacionalna lista raspodjela mjesta u parlamentu, revizija utjecaja u vijeću, što sve skupa stvara jedan paket i što bi moglo demokratski trajno riješiti neka od ovih osjetljivih pitanja. I konačno nešto o samom procesu koji mora biti jednako legitiman kao i njegov ishod. A ovdje e, naravno znamo da ćemo imati i konvenciju za koju ne znamo kada će biti sastavljena, no ja vjerujem da nadam se da će to biti uskoro i da ćemo se time pozabaviti i pitanjima fiskalne unije, porezne unije, dakle reforme nekih od sustava Europske unije i gdje će se ispraviti neki, neke slabije točke E, dogovora iz Lisabona i da će se modernizirati neke zastarjele politike te riješiti britanski problem. U okviru ovakvog paketa bilo bi od ključnog značaja da reforma izbornog zakona Europskog parlamenta tu isto tako nađe svoj položaj i ja želim pohvaliti komisiju zbog toga što je tako rano s ovime započela. I ja s pouzdanjem gledam na nastavak e, ovog procesa. Hvala, hvala ti, hvala ti Andrew, hvala svojim koji si iznio. Sada ćemo prijeći na gospodina Pukelsheima. On je profesor emerit sa Instituta za matematiku sveučilišta u Augsburgu, ali koliko shvaćam isto je vrlo aktivan u Londonu. Rado ćemo sada poslušati vaše komentare što se toga tiče i zatim ćemo imati raspravu o obim prezentacijama. Hvala. Izvolite. Uvažena predsjednice Hübner, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam lijepa na ovom pozivu što ste me pozvali da doprinosim ovoj raspravi o reformi izvornog zakona Europske unije. Došlo do velikog napretka. Europski parlament je postao važan stup demokratske strukture Europske unije. Zastupnici Europskog parlamenta biraju europski građani u neposrednim općim izborima ova čaša vezano s izbore je polupuna, ne poluprazna i što ga je dosta dobro što sada pokušavamo još dopuniti. Imamo tri dijela puta, A, B i C. Tu govorimo o operativnim aspektima. Da li ovi, ove postupce odgovaraju političkim namjerama? Zbog toga su naši glavni izvori prošli dokumenti ovog izbora i Europskog parlamenta, a također koristimo i odgovarajuću bibliografiju, mm, iako je ona vrlo opsežna i zbog toga je taj pothod iznimno težak. Isto tako se oslanjamo na naš e, vlastiti rad što se matematičkih analiza izbornih sustava. I tako ću započeti sa dijelom A. Što je problem? Problem je što je biračko tijelo na neki način krivo usmjereno. Najveći nedostatak trenutnog izbornog sustava je da krivo usmjerava biračko tijelo. Izborna kampanja se sad utuče na političke vođe koji oblikuju političku scenu unutar jedne države članice, ali koji se ne nisu poznati kada se je o natjecanju za mjesto u Europskom parlamentu. Birači dobivaju uh, glasačke liste i biraju političare koji pripadaju unutarnjoj sferi države članice, ali koji su potpuno nevidljivi uh, kada se radi o radu uh, Europskog parlamenta. 160 otprilike domaćih stranaka koje se kandidiraju i predstavljaju u biračkom tijelu Europske unije zapravo se svode na nekoliko političkih stranaka Europske unije koji oblikuju cijelu politiku, ali koji se ne predstavljaju kao takve biračkom tijelu. Da citiram iz literature, postoji neslaganje između institucionalne uloge koju se traži da Europski parlament odigra u okviru raspodjele moći europskih institucija i razina sudjelovanja stranaka unutar kojih se odvijaju europski izbori toga, ako Europski parlament želi uvesti e, veću jednolikost u svoj zakon o izborima, onda je jedan od nužnih preduvjeta uspostava EU stranaka koje bi odigrale pravu ulogu u tim europskim izborima, barem se nama tako čini. Postoje mnoše bibliografije o toj temi, politički znanstvenici s time bave, ustavni odvjetnici također, a i političari koji su profesionalni političari. Mi nismo u nadležnosti uh, govoriti o tome kako uspostaviti takav sustav stranaka na razini Europske unije. Već smatramo da će se one same kreirati i da će biti spremne kandidirati se na izborima. Pod tim predmetom mi predstavljamo jednu schemu kako se može zatim raspodijeliti zastupnička mjesta koje, što je u skladu sa ustavnim okvirem u savršenosti. Radi se tu o koji proporcionalnosti. Prije nego što nastavimo, e, kratko predstavljamo ovaj pojam Union Wide Parties, dakle stranke koje djeluju u čitavoj Europskoj uniji, u našu svrhu. I tu govorimo ne o pa- strankama na Europskoj uniji, što se pojavljuje u uredbi o financiranju e, političkih stranaka Europske unije. Naš pojam takvih stranaka je jest to da se stvore stranke koje u svojim programima i aktivnostima posebice paze na načela na kojima je osnovana Europska unija i koji su sudjelovali ili koji namjeravaju sudjelovati u izborima za Europski parlament. To je sve što zahtijevamo u većini slučajeva stranke koje djeluju na, Europskoj, na zemlji Europske unije bile bi aktivne u dvije ili tri države članice, u najboljem slučaju svima, ali ta definicija priznaje da bi takva stranka mogla biti prisutna i samo u jednoj državi članici i to zbog razloga da bi taj sustav trebao uključiti i nove, tek nastale političke stranke koje ne mogu početi drugačije nego od jednog, s jednog malog područja. B. Što je rješenje? Rješenje nosi ime dvostruka proporcionalnost. Dvostruka proporcionalnost znači da se zastupnička mjesta raspodjeluju prema dvijema kriterijima. Kao prvo, kako je biljačko tijelo podijeljeno među e, političkim strankama i kao drugo, kako je podijeljeno naspram e, teritorijalnih jedinica kako će izgledati dvostruka proporcionalnost ako se primijeni na Europski parlament. Politička dimenzija obuhvaća rezultate naravno tih stranaka na razini Europske unije, a teritorijalna dimenzija sastoji se o raspodjeli zastupničkih mjesta među državama članicama Europske unije. U žargonu primarnog prava Europske unije tu se govori o sastavu Europskog parlamenta dvostruka proporcionalnost može se provesti bez obzira na to kako se vrši konkurentnost, e, to je natjecanje, bilo da, se, da to zatim proizlazi iz političkog dogovora kao u prošlosti ili bilo da se provode putem jedne održive trajne formule. Dvostruka proporcionalnost zahtjeva da svaka država članica dobije određen broj mjesta već unaprijed, ali bilo kakav takav set mjesta bio bi dovoljan. Načelo dvostruke profesionalnosti odvija se u dva, dvije faze. Radi se o super, supra raspodjeli i sub raspodjeli mjesta. Supra raspodjela mjesta odražava političku dimenziju e, raspodjele biračkog tijela diljem Europske unije. Sva zastupnička mjesta dodjeljuju se naspram glasova koji su dani strankama koji djeluju na čitavoj Europskoj uniji. A raspodjela mjesta prikazana je u tablici broj 1 tiskane verzije našeg dokumenta. Tu e, smo analizirali e, izbore 2009. godine prema ovoj metodi dvostruke proporcionalnosti. Budući da tada još nismo imali stranke, e u stranke, dakle, podijelili smo ih prema e, strankama koje su nastale nakon izbora na početku novog saziva Europskog parlamenta. Ukupni broj glasova jedne političke stranke smatra se e, agregiranim zbrojem glasova za domaće stranke koje su se priključili tim klubima zastupnika, tim strankama. A neovisni članovi smatraju se isto tako jednom pseudo skupinom, dakle pseudo strankom. Ta tablica uključuje dakle svih 144 milijuna glasova koji su bili uključeni u izračunu zastupničkih mjesta na izborima 2009. godine diljem Europske unije. Supra raspodjela mjesta u tablici broj 1 sadrži sve glasove diljem Europske unije i to na simultan način i isto tako neovisno tome iz koje su države članice došle, dakle jednako gleda na sve glasove. i svaki od tih glasova otprilike, dakle 192 tisuće glasova otprilike znači jedno mjesto. Birači, glasači su oni koji određuju raspodjelu mjesta i kada se održavaju izbori da bi se izrazili politička, neka politička preferencija. Jednakost biračkog tijela trenutno nedostaje, i to je dosta neobično, iz primarnog zakonodavstva Europske unije. Ali s druge strane, ugovori su puni obećanja toga da svi europski državljani trebaju biti jednaki i sve države članice smatraju da je jednakost biračkog tijela jedna od pet prioriteta koje je dio našeg europskog nasljeđa, a e, europska povelja poštivanja temeljnih prava i ljudskih prava isto tako jako cijeni tu istu jednakost. Mi bi predložili da svi europski e, državani imaju pravo na tajno, slobodno i jednako glasovanje. To je ono što bi mi predložili kao promjena ugovoru. Raspodjela zastupničkih mjesta na temelju dvostruke proporcionalnosti uključuju i subraspodjelu mjesta prema državama članicama i političkim strankama. Ta druga faza je opsežnija, zato što mora ispuniti dva uvjeta. Stranačka mjesta iz te vrste raspodjele moraju uzeti u obzir već unaprijed zadani set zastupničkih mjesta koji su dio supra raspodjele mjesta. Tablica broj 2 pokazuje procjenu tog postupka na temelju izbora 2009. godine. Imena stranaka i e, njihova zastupnička mjesta premješteni su na prvi red tablice, lijevi, e, lijevi stupac su države članice i njihov odgovarajući broj zastupničkih mjesta mjesta političkih stranaka su odjeljena dvostrukim dodjeljivanjem. Koristi se dakle faktor vezan uz uh, političku stranku i faktor vezan uz država članica. Kao što možemo provjeriti, po stupovima imamo dakle naspram uh, toga zbroj, već prema onom broju zadanom za države članice, isto tako po redovima i e, taj sustav u potpunosti održava potrebe Europske unije. A zapravo se zadaća svodi na to da vidimo kako možemo doći do toga. Glavna prepreka je dalje stvaranje stranaka koji će djelovati na razini cijele Europske unije, a isto tako treba pažnju posvetiti tome kako se glasovi agregiraju unutar država članica. Jedna struktura trebala biti ista za sve 28, za svih 28 država članica. Većinu harmonizacije možemo postići uz vrlo nizak trošak, ali e, mjesta koja proizlaze iz e, sustava pojedinačnog prenosivog glasa e, predstavljaju poseban problem. To imamo dakle personalizirani pristup, a ne pristup koji se temelji na političkim strankama zajednički nazivnik je bio, bio jedan sustav uz preferencijalno glasovanje kada se uvedu otvorene liste e, i to bi predložili za one članice gdje se one već ne koriste. Tome trebamo posvetiti još dodatnu pažnju, ali mi to nismo dalje istražili od ovoga bilo kakva promjena glasačkih listova bi trebala isto tako biti podupeta sa elektroničkim načinom glasovanja, to bi trebalo se moći koristiti u idućim izborima zbog sve veće mobilnosti naših društva. Dio broj C. Kako to možemo postići? Možemo imati tri prijelazna rješenja za izbore 2019. godine. Uspostava stan Akademije Europske unije koje se mogu kandidirati u natjecanju na izborima Europske unije, možda će im trebati više vremena za to nego ovaj, ovo razdoblje od pet godina. Mi predviđamo da bi deset godina bilo dostatno razdoblje, zbog toga e, mislimo da bi trenutno trebali uvesti ovu dvostruku proporcionalnost koja bi zatim mogla krenuti od 2024. godine. Europski parlament bi stoga bio sličan drugim parlamentima gdje se e, provede promjene koje se donesu, ali se zatim odredi da se oni neće primjenjivati odmah u sljedećem e, parlamentarnom sazivu, već u onom nakon toga. Za sljedeće izbore 2019. godine mi predstavljamo tri prijelaznih e, promjena koji će poticati stvaranje jednoobraznih europskih stranaka. To bi se moglo ugraditi u zakon o neposrednim izborima. Prva dva, dakle jedno uniformni eh, izgledi biračkih listova i kaskada pragova bi mogla se primijeniti eh, tek eh, malo kasnije, a treći dio bi mogao biti samo za 2019. godinu, radi se tu o transnacionalnim listovima, jer će to biti suvišno kada se jednom usvoje u u potpunosti dvostruka proporcionalnost. Birački listovi moraju imati e, logo i naziv e, europske stranke kojima domaća stranka pripada, te isto tako vlastiti, vlastiti logo i vlastito ime uz pretpostavku da će europske stranke jednog dana dovesti upravo do stvaranja ovakvih union White parties, dakle stranaka koje, koje mogu djelovati u više država članica. I uz pretpostavku da te stranke već sada znaju kojim bi otprilike, u koje bi se otprilike stranke mogle pretvoriti. Stranke koje nisu članice europskih stranaka imat će jedan prostor gdje zapravo će nedostajati taj logo i ime Europske stranke. Na taj način e, birački popis više neće biti vezan samo uz nacionalnu sferu. Tijekom e, izborne kampanje će stranke informirati o tim novim e, o tim novim nazivima svoje birače i na taj način će baciti dodatnu europsku perspektivu na te izbore. Biće se u svemu jednostavnije nego sada za birače da se stvore konzistentno mišljenje o vlastitim europskim e, opcijama. Drugi prijedlog namjerava nagraditi političke stranke zbog njihovih napora da se uključe u tu europsku strukturu i da se uspostave u nekoliko država članica. Ideja je da se snizi ovaj maksimalni e, prag, izborni prag od 5% u članku broj 3 zakona o neposrednim izborima, već o tome kako se stranke uspiju proširiti diljem Europske unije. Na primjer, imali bismo kaskadu praga koja bi mogla preuzeti sljedeći izbir diljem Europske unije će birani, će da, predani glasovi biti e, uključeni u taj sustav samo ako stranka usvoji 5% posto u jednoj državi članici ili 4% u dvije države članice ili pak 3% glasova u četiri država članica i tako dalje sve do osam. Ta kaskada pragova ne primjenjuje se na nezavisne kandidate. E, ti pragovi bi se mogli određivati unutar nacionalnih odredbi za, dakle, za nezavisne kandidate. To je jedan način na koji se mogu nagraditi stranke koje djeluju u više država članica. Na temelju toga da se dodijeli više zastupničkih mjesta, dakle ako ne djeluju samo unutar jedne nacionalne sfere. O tome se već neko vrijeme raspravlja i isto tako se navodi ovaj prijedlog i u izvješću vašeg odbora 2011. godine. Mi radimo dalje na toj ideji i smatramo da će to postati zastarjelo čim stupi na snagu potpunosti dvostruka proporcionalnost. Uzavši u obzir tranzicionalnu, dakle prijelaznu prirodu ovih mjera, njihovo stupanja na snagu 2019. godine bilo bi u skladu sa trenutnim primarnim zakonodavstvom. Mi samo ocrtavamo ovdje pristup na zemlju kojeg bi se to moglo ostvariti. Mi se tu temeljimo na činjenici da e, imamo stalnu e, i trajnu formulu koja bi se za to koristila, na primjer, upravo iz e, ovog e, instituta iz Cambridgea. I zatim bi stanje bilo tako da bi se 25 i 26 mjesta moralo biti ponovno preraspodijeljeno. Većina tih mjesta dolazila bi iz e, srednjih država članica već, e, prema većim državama članicama, a neka mjesta prema manjim državama članicama. No mi predlažemo da se ta mjesta ne dodijele tim ciljanim državama članicama, već da se raspodijele na transnacionalne liste, kao što je to već naznačeno u izvješću iz 2011. godine. Na prvi pogled čini se da ovaj prijedlog baca velik teret na e, srednje, na srednje države članice koje bi inače na, koje bi inače imale dosta koristi iz ovog sustava. Stranke na europskoj razini bi pri izradi svojih biračkih listi trebali informirati europske građane. Dvije trećine europskih građana žive u sedam najvećih država članica. Stoga, tamo gdje njihovi birači žive, ne bi možda imali e, mnogo kandidata, možda tri četvrtine svih kandidata, ali sigurno ne manje od polovice mjesta sa transnacionalnih listi će biti popunjena sa kandidatima iz većih država članica na posljedku. Ova neravnoteža postavlja u pitanje hoće li transnacionalne liste e, dok su dakle dobra mjera 2019. godine e, bili se one mogli držati dugoročno oni se sigurno ne mogu natjecati sa savršenom, savršenim rješenjem koje bi nam pružilo načelo dvostruke proporcionalnosti. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Hvala lijepa. Samo bih vas e, željela informirati da je doktor Federike gospođa e, koja je kolegica sa istog instituta je u pratnji gospodina e, E, Pukelshajma, dakle isto će moći odgovarati na vaša pitanja. Predlažem možda da ipak poslušamo sve govornike, pa onda imamo jednu opću raspravu vezanu uz sva pitanja. E, vjerojatno će doći do nekih ponavljanja ako budemo to radili pojedinačno. Onda bi sada zamolila gospodina Brendana oliria e, koji predaje na sveučilištu Pensilvanija, ali isto tako radi kao savjetnik za Europsku uniju i on je isto tako savjetnik u Ujedinoj kraljevini i Ujedinjenim narodima. Profesor O'Liri, izvolite, imate riječ. Prostite, govornik nije uključio mikrofon u mojoj prezentaciji razlikujem o konfederalnoj federalnoj viziji europske budućnosti i želio bih prvo govoriti o ovoj konfederalnoj viziji. U toj viziji Europski parlament bi trebao izraziti e, zasebne želje država članica, dakle ne postoji ove ovaj, federalni e, aspekt e, koliko god se to htjelo riješiti kroz Lisabonski ugovor. Dakle, trenutno ne postoje stranke koje su aktivne diljem Europe. Dakle, nedostaje taj federalni mandat i nema konvencije koja je slijedila nakon ratifikacije. Dakle, znamo cjelokupni proces kako je propao prijedlog u pogledu jednog zajedničkog ustava Europske unije. Od 79. prosječni izlaz na izbore je, možemo reći, opadao, dakle, broj izlaska i možemo reći da je to bilo dosta veliko razočaranje za same federaliste. Pogotovo kada govorimo i o ovim bivšim državama e, koje su imale komunistički sustav koji su se pridružili Europskoj uniji, ali u svakom slučaju možemo reći da je to jedan zajednički fenomen cjelokupne Europskoj uniji, ali 19 od 28 država članica je imalo niži od, prosječ, od prosjeka izlaska e, kada govorimo o ovim nedavnim izborima, što ne govori puno o samoj mobilizirajućoj kvaliteti takozvanih špicen kandidata i te formule koja je bila primjenjena 2009. je već rečeno da tu postoji jedna korelacija u rastu ovlasti parlamenta i, sve manjeg postotka u pogledu izlaska glasača na te izbore. E, neću reći da je to nešto kauzalno, dakle ja ne mislim da smanjenje ovlasti e, parlamenta bi sada dovelo više glasača na izbore, međutim ta korelacija je uistinu nešto što zabrinjava i moramo e, to uistinu uzeti ozbiljno, pogotovo od strane parlamenta. Ako e, ovaj konfederalni model uzmemo e, ozbiljno rećemo da ne trebamo stvari zagovarati jedan zajednički sustav, već da to vratimo na nacionalne parlamente. Ako to učinimo, onda postoji pet vidljivih prednosti. Broj jedan, svaki član Europskog parlamenta bi imao jednu veću razinu prihvaćenosti budući da ljudi više izlaze na izbore za nacionalne parlamente. E, zatim dijelili bi jedni i drugi zastupnici u tom smislu isti mandat, pa ne bismo imali taj sukop mandata e, do kojeg povremeno dolazi kada imamo različite e, cikluse izbora u pogledu Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta. Treće, europski građani bi bili, odnosno imali bi jedan izbor manje svakih pet godina što bi zasigurno povećao njihov izlazak na izbore. Dakle, vratili bi se opet na onu situaciju prije 1979. što bi snažilo legitimitet e, samih članova Europskog parlamenta. Jer peti razlog je bio, bi bio taj da bi parlamenti u državama članicama se morali na taj način bolje organizirati u pogledu poslovanja Europskog parlamenta. I tako bi se riješio taj demokratski deficit e, jer bi se isto tako osnažile ovlasti parlamenta država članica. Takav e, dakle može se prijedlog činiti pomalo reakcionaran e, naravno sve države članice ne koriste proporcionalno razmjernost. Međutim, to bi mogle biti određena inicijativa da oni krenu u tom pravcu, da imaju zasebni glas za biranje zastupnika u Europskom parlamentu ili bi se moglo kazniti e, ako se dakle da manji broj zastupnika ne uđe u Europski parlament ako nemaju tu proporcionalni način glasanja. E, zastupnici bi imali dvostruku dužnost i u nacionalnom parlamentu i u europskom parlamentu tu bi bili ustovezani vezani određeni troškovi međutim to bi bila određena inicijativa da ta dva seta parlamenta se međusobno bolje koordiniraju i to bi bio dobar argument za ukidanje jednog od e, parlamenta onog u Strasburu koji nema nikakvo e, opravdanje osim što je tako zabilježeno u samom ugovoru o funkcioniranju kad bismo se vratili na te izbore koje bi se provodili dakle kroz nacionalne parlamente e, to ne bismo riješili čitav niz problema ali bismo riješili ovu određenu konvergenciju e, država članica one bi bolje koordinirali dakle i svoje nacionalne parlamente recimo oko toga e, u pogledu izbornih ciklusa Nadalje je važno da li bi države članice mogle usvojiti različite oblike e, proporcionalne ili razmjene zastupljenosti. I na samom kraju problem raspodjele e, bi ostao prisutan. Ja ću se na to vratiti za koji trenutak, ali mislim da je vrijedno razmotriti kada govorimo o ovom odboru, da bi se trebalo ozbiljno pozabaviti tom konfederalnom vizijom. Nije to nešto ludo, e, ne radi se e, dakle o nekom populističkom načinu razmišljanja. Odbor e, bi možda trebao ispitati javnost kroz određena ispitivanja, ankete, da li bi građani više voljeli direktno ili indirekt glasanje. I da li bi dakle podržali stranke kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini mogli bi i radikalno eksperimentirati i vidjeti da li bi se možda mogla koristiti neka vrsta e, lutrije da li bi se radije birali e, zastupnici iz redova nacionalnog parlamenta ili među redovama svih građana već ste čuli tijekom jutra da se radi o jednoj viziji parlamenta u pogledu e, federalnog e, načina glasanja, odnosno postojanja samog sustava e, i da bi stoga trebalo postojati jedan jednoobrazni izborni e, zakon, ali postoji sustavi koji nemaju takav jednoobrazni e, e, izborni zakon i koji opet funkcioniraju. Dakle, ako bi imali jedan takav jednoobrazni izborni zakon, Europska unija bi imala više jedan federalni karakter. Međutim, da li bi i to osnažilo i samu demokraciju u pogledu isto većeg broja glasača koji bi izlazi na izbore? Tri faktora su tu vrlo važna s obzirom na izlazak građana na izbore. Broj jedan, To se može e, osnažiti kroz obavezno glasanje, ali potrebno je tu određena o ovlast isto kako bi se moglo uvesti jedno tako obavezno glasanje, a mislimo da to i nije uistinu intrinzično demokratski način e, odlučivanja, jer e, pravo da se ne želi glasati je isto jedno demokratsko pravo. 87% slovačkih glasača je vrlo entuzijastično prihvatilo to svoje demokratsko e, pravo. E, međutim, isto tako obavezno glasanje je nešto što je dio demokratske norme. Međutim, to je jedna opcija koja nije na raspolaganju Europskom parlamentu. Nešto što bi se nadalje moglo učiniti od strane parlamenta, što bi povećalo izlazak glasača je da se osigura da se izbori održavaju na isti dan kada se održavaju izbori za nacionalne parlamente. To se ne sviđa svim federalistima, jer oni bi htjeli da Europski parlament ima svoj vlastiti mandat, ali ako želite doći do e, većeg broja glasača koji će izaći e, na glasanje, pogotovo na zemlje koje nemaju obavezno glasanje. To je sigurno način koji se može e, na koji, način na koji se to može ostvariti. Nadalje, može doći do e, vrlo velikog proširenja o ovlasti kako parlamenta cijelog pogledajuće pa u fiskalne politike i drugih elemenata. Ako to učinite, e, opet će veći broj ljudi izaći. Međutim, opet nemamo dovoljan mandat za takvu jednu transformaciju trenutno. Dakle, ono što ja predlažem, je da postoji u stvari vrlo mali broj načina koji vam stoji na raspolaganju e, da se značajno poveća izlazak glasača na izbore e, sve države članice nisu usvojile e, proporcionalnu zastupljenost i bilo koja inicijativa da dođe do promjene u tom pravcu E, sada u stvari ne stoji na raspolaganju. Dakle, sada se postavlja pitanje e, koji sustav proporcionalne zastupljenosti je u stvari najbolji. I tu vas mogu točno izvijestiti i reći da tu ne postoji konsenzus e, među znanstvenicima u smislu e, koji sustav proporcionalne zastupljenosti je najbolji. Kada govorimo o tome da se poveća izlazak glasača na izbore, treba se e, pozabaviti nekim inicijativama, recimo sustav pojedinačnog prebacivanja glasova neće možda toliko dovesti do toga. Otvorene liste e, će možda moći bolje u tom smislu e, poslužiti. Mm, miješani sustav koji postoji u Njemačkoj e, to je negdje tamo između drugog i četvrtog mjesta naše liste. Ali kada govorimo o samoj znanosti, ovaj normativni aspekt nema određene posljedice u empiričkom smislu. Ako dođe do određene otvorenosti u pogledu ove proporcionalne zastupljenosti, mislim da to neće bitno utjecati na povećani broj glasača. Dakle, bilo da se radi o konfederalnom federalnom e, sustavu, E, Europsku uniju treba gurnuti u pravcu proporcionalne zastupljenosti, ali ne bi trebalo to na silu činiti. Recimo, ako bi se to činilo sa Irskom i Maltom e, koji koriste sustav pojedinačnog e, prenosivog glasa i mislimo da bi njihovi glasači smatrali da je to sad inferiorni način glasanja. Nešto što ne bi toliko utjecalo je recimo da bi trebalo e, utjecati na same stranke. Neki bi htjeli da se osnaže stranke i da se smanji sama fragmentacija unutar parlamenta, recimo da se uvedu viši pragovi e, ili jednoobrazni prag. Međutim, to je opet paradoksalno jer e, sama konkurencija je dobra, ali ako uvedete pragove, trebamo reći da oni koji ih zastupaju, da oni e, zastupaju mehanizme koji ne povećavaju e, broj glasača koji izlazi na izbore. S druge strane je jasno da bi glasanje tijekom vikenda imalo dobar utjecaj ali dobro je imati jedan jedinstveni glas e, kada se parlament e, bira. Stoga smatram da to neće imati neki veći značaj cjelokupno gledajući na e, Europu. Uz one koje su već izlagali, ja se uistinu slažim da bi trebalo više ohrabrivati elektronsko glasanje E, pogotovo kada govori o pitanju učinkovitosti i samog, same sigurnosti takvog e, glasanja. Dakle, sada bi tu trebalo vidjeti e, kakav način elektronskog glasanja bi mogao dobro funkcionirati. jedno od pitanja s kojima je parlament uvijek suočen je s čim bi se treba uspoređivati. Prvi govor tijekom ovog jutra je rekao da bi trebali biti opušteni s obzirom na manji broj izlazak glasača. ali općenito gledajući parlament, pogotovo kad sebe doživlja kao jednu federalnu instituciju, se uvijek uspoređuje sa parlamentima država članica. Ako usporedite da, da izlazak e, i broj glasača e, sa federalnim demokracijama dio svijeta i izlazak na e, glasanje za Europski parlament vidjet ćete da je vrlo nizak postotak E, usporediv sa SAD-om i sa Švicarskom e, kada se bira u Senat i dom zastupnika, odnosno House of Representatives u SAD-u, dakle isto imamo jedan niži broj glasača koji izlazi na izbore. Dakle, to što Europa dijeli sa SAD-om e, i sa Švicarskom je federalna složenost i dodatno to što glasači ne odlučuju u pogledu ovih egzekutivnih pozicija. I mislimo da je to faktor koji je vrlo važan kada govorimo o e, glasačima koji ne izlaze u dostatnom broju na glasanje. Dakle, budući da parlamentom i odborom e, e, dominiraju oni koji su više za federalni ili kvazi federalni sustav, što ne bi trebalo učiniti u razdoblju koje je pred nama? Ja sam već predložio da bi odbor trebao izbjeći preporuku e, jednog oblika proporcionalne zastupljenosti, jer postoji, ne postoji normativni konsenzus o najboljem mogućem sustavu. Više se ljudi slažu oko lošeg sustava. Nadalje, ne bi trebalo, ja mislim, imati jedno obrazni izborni zakon, već bi parlament trebao promovirati najbolje moguće standarde diljem Europe. To je još uvijek e, e, i treba uključiti određene prakse, uključivanja recimo žena, nacionalnih manjina i migranata isto bi bilo razumno da parlament izbjegne sukobe sa e, zakonima e, država članica u pogledu e, državljanstva, ali trebalo bi promovirati dobru praksu. Na primjer, oni koji su izvan države članice bi trebali zadržati svoje pravo da glasaju za zastupnike Europskog parlamenta u onoj zemlji iz koje potječu. preporuka najbolje prakse bi bila uistinu dobra. Nešto što je kontroverzno, a što bih ja predložio je davanje ovlasti nad Europskim izbornim zakonom e, Europskom sudu. Sudovi e, često mogu djelovati na političke e, pregovore ili sporazume koje su dogovorene. Recimo, Europski sud za ljudska prava je donio jednu presudu da jedan odluka nije bila u skladu dakle e, sa konvencijom o ljudskim pravima to se recimo odnosilo na Bosnu i Hercegovinu i izbor za njihov e, senat e, dakle sud je u stvari razriješio jednu ustavnu ispregovaranu poziciju koja nije bila u skladu sa dakle konvencijom o ljudskim pravima Kada govorimo o Njemačkom ustavnom sudu koji ima posebni stav u pogledu e, pragova, a taj njihov stav je nešto s čime se ne slaže veliki broj e, zastupnika Europskom parlamentu, ali možda biste ipak trebali promisliti o tome da se možda nadležnost da sudovima, jer ako e, to učinite, bit će dugoročne posljedice i sudovi neće uvijek donijeti odluke koje će biti ili dobre ili one koje će se poštivati. Dakle, što bi onda trebalo učiniti? Slažem se s kolegama koji su prethodno govorili, rekli da je razumno imati dugoročan, transparentan, e, jasno e, pravilo. E, I mislim da postoji čitav niz dobrih aspekata što se tiče Chemcoma, dakle ovog takozvanog kompromisa iz Cambridgea. Bilo bi dobro da se to izrazi kroz neke jasne e, načele minimum zastupljenosti kod države članice i da se stavi određena gornja granica i da se možda koristi Dontova e, metoda ili San Legu metoda. Zanimljivo je pitanje ta poveznica između aranžmana koji se odnose na sam Europski parlament i ovlasti država članica e, unutar vijeća ako bi Evropska unija uistinu trebala nekad postati jedna funkcionirajuća federacija e, bitna je ta proporcionalnost i jednakost e, država članica i unutar vijeća inače ćemo imati jedan nesretan kompromis e, proporcionalnosti odnosno razmjenosti koja neće biti dobro koja primijenjena dakle u dvije različite, dva različita doma možemo reći Europske federacije. Ja bih rekao pozitivno dakle da ovaj odbor bi možda trebao razmotriti istraživanje koje postoji u pogledu pitanja e, koristanja odabira e, zastupnika i na samom kraju, a to uvijek ljudima daje nadu da se govornik približava kraju svog govora, ja bih želio reći da prijedlozi transnacionalne liste ili postojanje takozvanog drugog stupa su odgovarajući. Nisu odgovarajući jer rade protivno samoj logici raspodjele. Logika raspodjele je tu kako bi se državama članica moglo osigurati da postoji određena garancija dakle garantiran predvidiv broj članova. Ako stvorite transnacionalne liste, onda uvodite jedan element e, nepredvidivosti, od kuda će ti ljudi doći. I toga u stvari e, dovodite u pitanje cjelokupni sustav koji je već ispregovaran. Politička identifikacija još ne postoji kako bi taj mehanizam mogao uspješno funkcionirati i trebalo bi se u stvari izbjegavati umjetne mehanizme. I hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Zahvaljujem. Mislim da ćemo imati poprilično komentara i raspravu o vašim komentarima. Zamolila bih profesora Roberta Dalimonta iz sveučilišta iz Firence i koji također ondje podučava da nam da svoje izlaganje. Ja ću vam dati neke podatke. E, za koje se nadam da ćete ih moći vidjeti. Da, eto vidite zbog čega kažem da se nadam da ćete ih vidjeti. Poprilično podatak ovdje imamo. Ovdje imamo prikaz 28 izbornih sustava države članica i očito ovo nije neka jednoobrazna slika. Dakle, slika nije jednoobrazna i prvo pitanje se postavlja gdje se može postići e, jedna ujednačenost. I ja bih rekao da bi to bilo moguće ostvariti u ovom stupcu koji popisuje dob za podobnost kandidata. Mislim da ovdje postoji znatna sličnost koja bi se mogla ujednačiti. Ali ono gdje je to najvažnije je zapravo drugim stupcima. Primjerice u formuli proporcionalnosti koja se koristi u državama članicama. I iskreno mislim da nema da nije velika razlika da li ovdje postignemo, da li ovdje uspijemo postići ujednačnost ili ne, jer ovdje se ne pojavljuju razlike što se tiče proporcionalnosti ili disproporcionalnosti sustava. Dakle, ovo zapravo ne čini razliku. Ovaj stupac pobrojava metode za izbor kandidata pod preferencijalno glasovanje opet mislim na različite sisteme. Dakle, to su zapravo otvorene liste, ali i različiti oblici otvorenih lista. I tu je gdje bismo mogli povesti raspravu o tome da li bi jednoobraznost ili barem veća usklađenost mogla povećati legitimitet ili odaziv na europskim izborima. No primijetit ćete da nekolicina država koja ima zatvorene liste e, da imaju neki oblik preferencijalnog glasanja. Stvarni problem u Europskom izbornom zakonu je ovaj stupac sa pragovima i stupac sa veličinom izbornih područja. Nešto bismo mogli činiti po pitanju pragova. Imamo devet država članica, prikazat ću vam ovo jednostavnije. Država koje nemaju pragove i ovo su države koje imaju prag od 5%, a neke su između njih. Očito radi se o izbrnoj odluci. No to je očito područje gdje se može postići veća usklađenost. No, svejedno ne bismo dobili jednoobrazni izborni sustav jer potpuna jednačina se ne može postići određivanje veličine izbornih jedinica, jer kao što znamo ona je povezana sa brojem e, zastupničkih mjesta dodijeljenih državama članicama. A to je nešto što ne možemo uskladiti, e, a kamoli ujednačiti u potpunosti. Zbog ovih ograničenja, konačan rezultat bit će uvijek nešto što će biti otprilike ovo što je prikazano na slajdu sa ljestvicom od sedam točaka koje prikazuju razinu neproporcionalnosti pojedinih izbornih sustava. Možemo krenuti od vrlo niskih, dakle Njemačka i Španjolska, koje su vrlo proporcionalne ili najmanje neproporcionalne prema onim vrlo neproporcionalnim sustavima Irske i Poljske, a sve druge države su između te dvije krajnosti. Radeći na pragovima, ovo zapravo možemo u određenoj mjeri promijeniti, ali ne u potpunosti, jer ne možemo utjecati na veličinu e, izbornih jedinica. Dakle, čak i ako pretpostavimo da možemo raditi na pitanju pragova spuštajući ili potpuno uklanjajući pragove, još uvijek ćemo imati neproporcionalno neproporcionalne rezultate u mnogim državama članicama zbog različitih veličina izbornih jedinica. Imajući to na umu, Postavit ću uznemirujuće pitanje. Da li je jednoobraznost zapravo nužno? Zbog čega govorimo o ujednačenom izbornom zakonu? Koja je svrha ujednačenog izbornog zakona? Meni to nije potpuno jasno i mislim da bismo to trebali odrediti, jer ukoliko je svrha ujednačenog izbornog zakona, povećanje legitimiteta odaziva ili tome slično, mislim da se samo zavaravamo. E, Jednačeni izborni zakon neće povećati odaziv niti za promil. To nije gdje leži problem. No, ako mislimo da je ujednačen izborni zakon potreban iz nekog drugog razloga, koji meni ne pada na pamet, mislim da je e, prijedlog gospodina Pukushajma e, vrlo zanimljiv. No, dat ću jedan prijedlog koji mislim da e, profesor Pukensheim i Obrdan znaju da ako upotrijebimo sistem top-down, kao što su profesori predložili, da se postavlja jedno pitanje, a to je da dvostruka proporcionalnost ima dva uvjeta. Jedno je da države članice dobiju zastupnička mjesta na kojima imaju pravo i da stranke dobiju svoje mjesta na proporcionalnoj osnovi. No postoji treći uvjet koji zapravo nije matematički, već više političke naravi, a to je da stranke biraju kandidate koji dobivaju najveći broj glasova. A ovdje imamo tehničko pitanje. U Italiji mm, mi radimo na izbornoj reformi i susreli smo se s tim problemom. Jer u ovim sustavima moguće je izabrati određene kandidate na istim stranačkim listama eh, koji dobijevaju manje glasova nego eh, drugi kandidati u drugim izbornim jedinicama. I to je jedan politički uvjet, a ne matematički, ali politički vrlo važan. No, prijedlozi e, profesora Pukelsheima ili drugi prijedlozi e, koji se bave izbornim sustavima koji funkcioniraju na europskoj razini spominju transnacionalne stranke koje se natječu na europskoj razini, a ne na e, nacionalnoj razini. Malo čas smo čuli kritiku profesora Alirija, kritiku stvaranju ili promoviranju takvih transnacionalnih listi. No, bez obzira na tu kritiku, osvrnuo bih se na, na trenutak na to. Možda se radi o pustim željama, ali kad kada je dobro je razmišljati na taj način. Prije svega rekao bih da sustav proporcionalne reprezentacije koje mi danas trenutno koristimo ne sadrži nikakav poticaj za stvaranje transnacionalnih listi. Transnacionalne liste mogu biti stvorene samo ako negdje postoji određeni poticaj za to. Dakle, takvi sustavi nemaju, ne nude poticaje i mislim da predlog profesora Pukushajma o pragovima jest poticaj takve vrste. Drugi poticaj bi mogao biti javno financiranje transnacionalnih listi. Ali još jedan zanimljiv poticaj mogao bi biti temeljen na prijedlogu gospodina Dafa. Kao što smo malo čas čuli, on govori o stvaranju jedne kvote zastupničkih mjesta koje se e, dodjeljuju na razini Europske unije. ja smatram da bi ta zastupnička mjesta bila proporcionalno dodijeljena prema prijedlogu gospodina Dafa, na što kad bi se ta mjesta e, dodjeljivala kao dodatna bonus e, zastupnička mjesta transnacionalnim listama europskih stranki ili koaliciji europskih stranaka koja e, dobije većinu glasova na europskoj razini. E, rekao sam na početku da zapravo ovdje malo maštamo samo, izražavamo želje, uzavši u obzir stanje stvari u Europi. No ja spominjem ovaj prijedlog jer stvarajući ta bonus zastupnička mjesta koja bi išla stranci ili koaliciji stranaka koja dobije e, većinu glasova na europskoj razini, da ćemo snažan poticaj za stvaranje ovakvih transnacionalnih stranačkih listi. No, u tom prijedlogu e, leži još nešto. Po mom mišljenju, pravi razlog zbog kojeg je odaziv nizak je to što je poimanje percepcija europskih građana takva da ovi izbori zapravo nisu važni. A nisu važni zbog toga što su ovlasti Europskog parlamenta bilo snage, bilo velike, bilo malene i europski glasači te izbore ne smatraju odličnima. Ne vide o čemu se radi i što se ovdje dovodi u pitanje. Ako europske izbore učinimo važnijima, to bi moglo pomoći i povećanju odaziva. Ta važnost izvor izbora je jedan multidimenzionalni koncept u koji trenutno nemam vremena ulaziti detaljno, no temeljeći se na DAF prijedlogu sa ovim bonus zastupničkim mjestima, mislim da bi se e, biračima e, moglo dati do znanja da se ovdje radi o nečem važnom na izborima i kao što ste vi, gospodine da spomenuli, e, da bi vrijedilo uz glasačke liste još predložiti imena predvodnika stranaka Hvala vam. E, još bih zamolio gospodina Iva Bertančinija, e, razdravnatelja e, Parijskog instituta, da nam se obrati. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imam to zadovoljstvo da mogu govoriti kao posljednji govornik, što mi je dopustilo da saslušam i da procijenim ono što je do rečeno i što će me sada potaknuti da možda još i proširim malo naše polje unutar kojeg razmišljamo. Polazit ću od jedne možda drugačije točke, a to je da se pitamo zašto moramo promijeniti ovaj izborni sustav, jer kada sam dolazio ovdje odazvaš se na vaš ljubazni poziv, pitao sam se koji je zapravo taj razlog. Potreban nam je za to jasan razlog. Ja ću pokušati e, to e, reći i zatim ću pokušati reći gdje možemo raditi na temelju naših e, prioritetnih ciljeva. Mislim da to sve činimo u jednom političkom kontekstu koji se temelji na inovaciji. Dakle, imamo tu sad novu metodu špicen kandidata um, koja je obilježila izbore za Europski parlament ove godine i koja je bila vrlo pozitivna jer je to dopustilo ljudima da povežu lica sa političkim strujanjima koji se koji rade i djeluju u Europskom parlamentu. To je na neki način oživilo europske izbore. Mislim da od toga treba poći. Europski parlament koji predstavlja građane Europske unije stavlja sada lica na, na ta mjesta metoda špitan kandidata je to uspjela i poboljšati, dakle da izborni sustav za Europske parlamente dopušta vidjeti koje su to opcije koje se nude europskim građanima i e, dakako kako izgleda, kako stranačka podijeljenost. Uzevši to polazište u obzir, Mislim da bi to zapravo trebao biti glavni cilj reforme izbornog sustava, a zatim imamo i neke druge prioritete i kasnije ću pokušati su tako reći kako možemo eventualno prilagoditi e, izborni postupak. Ali kao prvo, dakle, e, ciljevi ove reforme. Po mom mišljenju, glavni cilj ne može biti povećati odaziv na europskim izborima. To je za mene sekundarni cilj. To ne može biti naš glavni cilj zato što mislim da odazov kao prvo nije povezan sa institucionalnim elementima. Odazov je prije svega vezan uz ustavne elemente, to je već spomenuo prije svega gospodin O'Leary. Imamo dakle manjak e, kada se govori o natjecanju u Europskoj globalno gledano. Mi se nalazimo u svijetu subsidijalnosti. A stopa odaziva nasuprot toga povezan je upravo sa, ti, sa tom relativnom e, nedostatku, sa tim relativnim nedostatkom kompetencija. Možda će, ako dakle, usporedimo sve odazive kao što je to učinio Leary, kada ih povežemo sa izborima, na primjer u Švicarskoj ili sa srednjoročnim izborima u Sjedinomečkim državama, vidimo da smo tu negdje. Ako mislimo da 80% koji se primjenjuju na nacionalnu razinu da se stvaraju na, na europskoj razini. I ako tako mislimo da će se povećati odaziv, to bi eventualno moglo funkcionirati, ali tome nije slučaj, to je mit i dakle na to ne možemo utjecati. Ako želimo biti pozitivni, postoji e, dakle jedan način na koji možemo poboljšati odaziv, to će se dogoditi ne kada E, kao što je to rekao Joy Weiler, se nadležnosti Europske unije povećaju, nego kada se kompetencije Europske unije povećaju. Ne možemo govoriti da 80% zakonodavstva pristiže iz Europe, jer ja nigdje ne vidim dokaze za to. Ustavni elementi, ali i politički elementi, dakle, birači glasuju u razdoblju krize, slika Europske unije na to utječe, stranke provode te izbore, lokalni i europski izbori se negdje provode na isti dan, sve to može utjecati na to i možemo eh, dati prednost preferencijalnom glasovanju, električnom glasovanju, to je sve u redu, ali zaključit ću sa ovim prvim dijelom s time što ću reći da se moramo suočiti sa ovom očnom situacijom, ali da ne bismo trebali sami očajavati. Dakle, taj odaziv ne bi trebao biti naš glavni cilj, niti bi trebao potaknuti reformu izvornog sustava. Drugi cilj koji je koristan, po mom mišljenju, ali koji isto tako cilj drugog reda, je da raspodijelimo mjesta koje pripadaju pojedinim državama članicama. Ja se slažem s time, naravno ako možemo usvojiti model CAMCOM, iz Cambridgea, to će biti ravnopravnije, bit će više fair, malo bismo trebali prilagoditi maržu, ali to neće globalno promijeniti situaciju. A koja je situacija? Pa situacija je takva da nemamo nikakve mogućnosti da jedan birač ima jedan glas. To nije moguće, zato što bi to značilo da neke države članice eh, da bi imale samo jednog, dva zastupnika a osim toga bi drugi pak članice imale nekoliko stotina zastupnika i stoga bismo dobili s time Europski parlament sa 500 zastupnika. Mislim e, da vas je već dosta sa, sa 751 i stoga ne možemo uvesti tako nešto, ali možemo uvesti neke promjene ali nažalost nije moguće da jedan birač ima jedan glas i da predstavlja jedno mjesto. Mm, zatim, što se tiče stranaka, potrebna je jasnost kada se radi o našim građanima u glasuju na europskim izborima. Cilj europskih izbora, kao i bilo kakvih izbora, jest da političke snage dobiju određenu zastupljenost. Ovaj parlament ima taj model proporcionalnog glasovanja i korisno je da Europski parlament postane mjesto gdje ima veliki broj političkih stranaka, dakle veliki pluralizam. A zapravo eh, pluralizam je ovdje i bolji nego što je to eh, situacija u vijeću ministara. Radi se o tome da promijenimo sustav većina. Tu se nalazimo malo više u vladinom, međuvladinom načinom razmišljanja. To se ucetavalo i ovom, zapravo, ovoj metodi špicen kandidata. Mi znamo da imamo promjenjivu geometriju u Europskom parlamentu, nemamo vladu, ali ipak potrebna je većina za podršku komisiji. I zatim eh, je isto tako dobro da je 60% glasova na proteklim izborima bilo posvećeno velikoj koaliciji. 15% e, je bilo posvećeno rubnim, po 15% je bilo posvećeno rubnim političkim strankama. Postoji izborni postupak koji naš izborni postupak ipak ima jednu pogrešku. Koju? Pa izborni ispravna procedura bi trebala u jednoj demokraciji moći omogućiti e, alternaciju. Dakle, o, izbor građana od 1989. čini se ide u tom smjeru da se dobije veliku koaliciju. Kada se ne dobije veliku koaliciju, dobije se jednostavno velika većina putem političkih sporazuma. Dakle, postoji potreba za pojašnjenjem, potreba za tome da se to izmijeni. Naravno, velika koalicija nije ista kada imamo različite odnose, svaki put drugačije odnose veznih uz političke stranke, ali za građane je to sve slično. To je dakle problem. Međutim, to nije samo problem gdje e, su države članice sa binarnim e, političkim sustavima, dakle bilo ljevica, bilo desnica, tu su Francuska, Španjolska, Ujedno kraljevstvo, čak i one zemlje koje imaju tradiciju koalicija poput Njemačke, čak i tamo može doći do velikih koalicija, ali e, nema ih cijelo vrijeme, to je ono što hoću reći. Dakle, velika koalicija između ljevice i desnice nije nešto protuprirodno, naravno da ne. Ako to bi birači žele, onda je to normalno ali možda bismo trebali raditi na sljedećem i to će biti moja druga točka, prelazak na drugi dio, dakle na prilagodbama koje će nam dopustiti da takva velika koalicija ne, ne postane automatizam i e, to bi zatim europskim građanima pružilo malo više diferenciran izbor kada govorimo o detaljima kako se to može učiniti, onda moram reći moramo prihvatiti jednu stvar. Prije svega veliki klubovi zastupnika, europski pučani, socijalisti demokrati moraju prihvatiti da su neki put dijelom koalicije koja pobjeđuje, a neki put dijelom koalicije koja gubi. Ali to je demokracija, dakle moramo prihvatiti pobijediti ili izgubiti već prema tome e, kakav je izbor birača. Polazeći od toga, od toga što možemo učiniti kako bismo prilagodili e, e, jednoobrazni izborni, postupak, čini mi se da treba promicati ne degresivnu proporcionalnost, nego progresivnu proporcionalnost. Dakle, degresivna proporcionalnost za raspodjelu zastupničkih mjesta. Ne treba nam to, već progresivna proporcionalnost kako bi se raspodjela zastupnička mjesta među političkim snagama. To znači da imamo jednu vrstu bonusa za većinu. To postoje već u određenom broju izbornih sustava i to zasigurno može biti uključeno i u izborni postupak koji se koristi za izbore za e, europsku razinu. To možemo učiniti ili da promijenimo odluku iz 2002. godine ili da prenesemo dobre prakse iz država članica kao što je to gospodin Lili malo prije predložio. Kako kako možemo to primijeniti? Tri načina. Što se tiče toga da zadržimo načelo proporcionalnosti, to je članak 1 iz odluke iz 2002. godine. O tome možemo raspravljati, zato što smo tu opet u toj međuvladinoj logici, u toj logici špicen kandidata, dakle podržavamo vlade. Trebamo i to učiniti. Mislim da to možda nije poželjno, bilo bi korisno da Europski parlament zadrža svoju ulogu toga da prihvaća raznolike političke, raznolika politička strujanja. Proporcionalnost dakle da, ali progresivna proporcionalnost sa jednim dodatnim bonusom. Još dva prijedloga koje ću vam dati na razmatranje. Prva je vezanih uz većine izbornih jedinica. To je članak broj 2 otuke vijeća iz 2002. godine. Taj članak nam pruža mogućnost da oformimo izvan jedinice ili e, pod izvan jedinice, a da ne zadiremo u ovaj proporcionalni karakter e, načina e, izbora. Zašto bismo trebali kada je to moguće? Ne naravno u onim državama članicama gdje ima premalo zastupnika, već u onima gdje ima jako više. Zašto bismo trebali ići u tom smjeru? Zato što bismo zastupnike Europskog parlamenta treba malo približiti svojim biračima. Mi, vi već kao zastupnici Europskog parlamenta imate veliki deficit. Uzeši u obzir broj zastupnika, jedan zastupnik predstavlja mnogo više građana nego jedan nacionalni zastupnik. Ako pogledamo brojeve, jedan europski zastupnik predstavlja šest puta više zastupnika u Nizozemskoj, na primjer. Dakle, sto tisuća jedan nacionalni zastupnik u Nizozemskoj, 600 tisuća jedan zastupnik Europskog parlamenta. I u drugim državama je slično, dakle imamo taj problem. Zatim, što možemo napraviti sa tim izbornim jedinicama koje su prevelike? Dakle, možda uvođenje mikroregionalnih izbornih jedinica. To bi mogla biti dobra praksa, to bi moglo imati utjecaja na to kako političke snage neki način drugog reda, trećeg reda mogu imati pristup Europskom parlamentu. To se dogodilo u Francuskoj. Imali smo reformu izbornog sustava. Prije e, reforme smo uveli osam velikih izbornih regija. Imali smo male političke stranke na ekstremnoj ljevici, na ekstremnoj desnici i sada zapravo tih stranaka više nema recimo. I e, Europski parlament se treba postaviti u kojoj logici želi biti. Imali smo prije te reforme tri zastupnika iz ekstremne desnice i Front National, sada nakon te rasprave imamo 24 takvih zastupnika. Postoji dakle promjene koje treba učiniti bilo da globalno poštujemo načelo proporcionalnosti e, izbora kada stvaramo izborne jedinice ili kao drugo da možda malo promijenimo ovo načelo proporcionalnosti. Treće polje na koje možemo pripremiti te primjene, izvani pragovi za zastupnike to je članak 2a odluke iz 2002. godine i to je bilo već spomenuto. bi su također mogući, to je zajedničko načelo, ali kada bi imali makroregionalne izborne jedinice, onda bi otprilike se to ticalo polovice država stranica sa različitim brojkama, 5%, 4%, 3% i tako dalje. To su već prethodni govornici spomenuli. To je nešto što bismo mogli primijeniti u najvećem broju država članica moguće, polazeći naravno od načela da cilj europskih izbora nije samo dopustiti da stranka koja ima jedno cijelo nešto postupaka postotaka birača eh, i da svaki zastupnik postavlja jednu stranku, već da imamo dakle političke stranke, da imamo velika strujanja, mm, centar i tako dalje. Dajem vam te ideje na razmišljanje, u svakom slučaju tu su moje konstatacije. Kao zaključak sada nakon ovog um, izlaganja što mogu reći, mogu reći da bi e, ta potraga za stranačkom jasnoćom koju naši građani provode trebalo biti uključeno u ovu reformu izbornog sustava, a treba isto tako učiniti i druge stvari, na primjer promijeniti same izbore, to je već rečeno, koja je uloga političkih stranaka, prije svega europskih stranaka u tom smislu, njihovi izvori financiranja, mogućnost da e, oni promijene svoj način vođenja izborne kampanje, e, njihove zaklade i tako dalje. Što se može još napraviti? Pa možemo pogledati što se ovdje događa, dakle unutar Europskog parlamenta e, u izbornoj kampanji, ne samo kada govorimo o pravilima za izbor europskih zastupnika, već i jednom kada su oni izabrani kako oni zatim e, mogu nastupiti. Znate da i ovdje postoje većina e, predanih glasova, postoji većina prisutnih zastupnika kad kad imamo dvotečinsko glasovanje i tako dalje. Ako prihvatite ove moje ideje, pozvao bih vas isto tako da pogledate kako izgleda interni sustav glasovanja. Neki od tih načina su zapisani ugovorima, ali ne svi, svi načini glasovanja. Neki su sastavni dio poslovnika Europskog parlamenta i to vam mogu još detaljnije izložiti ako želite, ali to isto tako dakle, može biti nastavak na samo glasovanje europskih eh, građana da nakon toga postoje promjene i da to dovede do veće jasnoće za same birače, dakle kada se radi o glasovanju unutar parlamenta. Hvala vam na vašoj pažnji. Ja bih sada otvorila raspravu. pavla Ranhel prvi ima riječ. Zahvaljujem predsjednici. Ovo smatram da je doista bila korisna i zanimljiva rasprava. Ali rekao bih također da imam dojam da se ponovno suočavamo sa Sizifovim poslom. Naime, raspravljamo o nekim stvarima koje e, ne mogu biti prihvaćene u europskom političkom i ustavnom okviru. Kao što je gospodin Duff e, spomenuo, on vrlo dobro zna o čemu govori jer mm, o tome raspravljamo već preko dvije godine. Mislim da smo ga na kraju procesa i uspjeli uvjeriti u to dakle da ne postoji mogućnost promjene odnosa snaga zastupljenosti svake države članice u Europskom parlamentu bez da se promijeni sustav glasanja u Europskom vijeću. Jer naivno bi bilo povjerovati da možemo doći do neke iznimne formule, matematičke formule, što također smatram da je donekle bizarno, jer se ovdje ne radi o matematici, iako se nju može upotrebiti kao jedno oruđe, već se radi o politici i ustavnim pitanjima. Dakle, matematičke formule nam mogu pomoći, no one ne mogu definirati trend našega djelovanja. U krajnjoj liniji to je politička i ustavna odluka. I iznenađujuće mi je da netko može predložiti reformu izbornog sustava što je jedna vrlo osjetljiva promjena i pitanje kada se radi o raspodijeli zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu, a da se uz to ne spomene Europsko vijeće. To je isti stav koji smo čuli od Vrhovnog ustavnog suda Njemački, gdje i gospodin Andrew Duff, ja i drugi e, članovi ovog odbora smo e, bili saslušani spred devet sudaca, uključujući predsjednika Faskulu. I bio sam doista iznenađen jer ne razumijem kako jedan Njemački pravnik ima ustav gdje male države imaju tri člana, a velike države imaju šest članova u gornjem domu, a žele reformu, jer inače bi bilo nedemokratski, žele reformu donjeg doma, a očuvati sustav u gornjem domu, vijeću ministara. To je, dakle, nešto što ne možemo, mi ne možemo prihvatiti, mi, naravno ne predstavljam niti mislim na političke sile u ovom domu, niti na velike ili male države, već mislim na one srednje države. A to znači sve države od Latvije do Rumunjske. I mogu vam reći da već danas e, ponovo započinjem sa neformalnom skupinom koja je radila u prošlom sazivu, jer čini mi se da ponovno počinjemo sa istom noćnom morom, nazovimo to tako, jer ja mogu prihvatiti da ukoliko imamo sustav koji nije federalni, hoćemo li predstaviti, e, prihvatiti zastupljenost tu donjem domu gdje zemlje zapravo ne igraju veliku ulogu, a ono što igra ulogu je demografski sastav, stanovništvo, a s druge strane imamo vijeće gdje ponovno dolazi ta demografija, a ne kvaliteta određene države. Ako pogledamo Švicarsku, SAD, načelo je jedna država, jedan glas ili dva ili tri glasa u gornjem domu. Ja naravno ne tražim, ne zagovaram to, e, ja zagovaram njemečko rješenje koje nije radikalno, ali iz kojih razloga Grčka, Portugal, e, koje imaju četiri glasa, bi imali više glasova, dakle šest. I ukoliko je to dobro za Njemačku, ne bi trebalo biti loše niti za Europu. I to sam pokušao objasniti gospodinu Foskuli, no on nije mogao prihvatiti takav stav. Dakle, ono na što bih ja volio ukazati je da sam vrlo zainteresiran e, za ovo jer i sam podučavam ustavno pravo i političku znanost u svojoj zemlji i bavim se ovim pitanjima koje me doista zanimaju i vjerujem smo vrlo mnogo korisnih opaski ovdje čuli, ali ustavno i politički zemljama srednje veličine, za zemlje srednje veličine ne može se prihvatiti promjena zastupljenosti bez da dođe do stvarne promjene i u I to će biti situacija sve do zadnjeg dana ovog našeg saziva. O to vas mogu uvjeriti, jer istu situaciju smo imali i prije, i ako pogledamo izvješće DAF, vidjet ćemo vezu između reforme izbornog zakona u Europskom parlamentu i reforme sustava glasanja u vijeću. Dakle, mi nismo protiv proporcionalnosti ili više proporcionalnosti u Europskom parlamentu, samo ukoliko se promijeni sustav u Europskom vijeću. Jer za nas to je ta ustavna veza između ove dvije institucije. I bez tih preduvjeta ustane narodi ne možemo prihvatiti niti krajnju reformu. Eto, to je samo moj mali doprinos raspravi. Hvala vam, Ja, danke, Frau Vorsitzende. Auch... Hvala vam, gospođo predsjednice. I ja zahvaljujem na izvrsnim prezentacijama koje smo poslušali. Vidimo koliko je raznolika ova tema, europsko izborno pravo i poboljšanje istoga i koliko postoje različitih pristupa kako se može nešto učiniti ili ne učiniti. Ovaj eh, govor Paula Rangele je odmah pokazao kako to može biti vrlo složena tema, to je njegovo veliko gradilište na neki način. I želim reći, mislim, Rom isto tako nije nastao jednom, Rim isto tako nije nastao u jednom danu, isto tako ćemo možda morati tu imati više faza. Možda je to isto tako jedan od razloga zbog kojih u protokom sazivu nismo doživjeli uspjeh, zato što smo imali previše građevne mase odjednom pred nama koju nismo mogli politički probaviti i izvješće nije niti napustilo ovaj odbor. Naravno, situacija u potpunosti je zadovoljavajuća. Već u ugovorima iz Rima stoji pojam jednoobraznog izbornog sustava. Šest godina kasnije imamo e, komadiće mozaika, ali više nemamo sustav koji odgovara današnjem vremenu. Sa izbornim sa neposrednim općim izborima za Europski parlament i sa svim razvojima u Europskoj uniji. U ovom kratkom vremenu bih htio postaviti pitanje o čemu raspravljamo. Oko čega se zapravo dvije ova diskusija? Tu moramo razlikovati dvije razine. Jedno je odaziv birača. Naravno, o tome trebamo raspravljati svi bi rado vidjeli visok odaziv pri svim izborima od komunalnih do europskih izbora. Mislim, to se ne tiče samo europskih izbora. A ono bi, čime bi se zapravo trebali baviti je europeizacija izbora za Europski parlament to i je problem. Mi nemamo europske izbore, imamo 28 izbornih zakona, imamo 28 izbornih kampanja, imamo 28 nacionalnih kandidatura, nemamo europske izbore. Gospođa Hibner je to rekla u uvodnom izlaganju. To je zapravo problem, to što nemamo europske izbore. Iako već 30 godina imamo neposredne izbore za Europski parlament. Mislim da gospodin Pukelsheim ima pravo. Rekao je da se radi o prevari biračkog tijela, o krivom usmjeravanju biračkih tijela. Postoje nekoliko studija koji ukazuju na to da birač smatra da se njega ne smatra smatra ozbiljnim. E, on izlazi na izbore, a zna da se ne radi zapravo o europskim izborima, već da se odvija politička borba unutar država članica. Možda postoje tu neki politički matadori koji na neki način zaukupljaju cijelu izbornu kampanju, e, a da se pritom ne radi zapravo o onima koji su kandidati za Europski parlament. Mislim da se isto tako ne radi o tome da Europski parlament ima premalo nadležnosti, pa vidimo o čemu sve odlučujemo. To je nešto što je za svakodnevicu građana i tekako važno. No građani o tome ne znaju, zato što ne postoji razgovor o tome, o toj europskoj dimenziji politike. Jürgen Habermans je uvek govorio što je zapravo demokracija, što je srž demokracije. Radi se o tome da građani moraju moći raspraviti o onim temama koji zakupiraju njihovu svakodnevicu, a mi nemamo takvih europskih rasprava. Pa niti kod nas, četiri tjedana prije europskih izbora tek se održavaju europske rasprave. Između tih izbora je to samo semna na vrijeme, kada se dogodi neki skandal ili kada se dogodi neki izniman događaj, ali ne postoji dakle konstantna rasprava među našim građanima, u našoj javnosti o europskim pitanjima. I stoga mislim da moramo pronaći načine kako možemo tu europsku političku javnost staviti u središte. Zato nam je Lisabonski ugovor dao i zadaću. Imamo ono tijelo, izborno tijelo koje je ratificiralo sporazumu, tu su sudjelovali svi, sve političke stranke, sve vlade i sada u Lisabonskom ugovoru stoji da mi nismo zastupnici država članica, već da smo zastupnici Europske unije. Dakle, mi zastupamo opće dobro, zastupamo dodanu europsku vrijednost, ne zastupamo Portugal, Njemačku i tako dalje, već prema ugovorima od trenutka kada smo izabrani zastupamo europske interese. To je teorija. Naravno, u praksi je to često jedno i drugo. Ono što je isto tako novo je da biramo Europsku komisiju kao dom e, zastupnika. Dakle, mi odlučimo izvršnoj vlasti. Na neki način. I to smo u proteklim izborima po prvi put e, tako i proveli sa špicen kandidatima, sa sa saslušanjima povjerenika, sa ispitivanjem kolegija, hoćemo li glasovati za ili ne. Dakle, nemamo demokratski deficit gospodine O'Leary. Kada je Giorgio Napolitano bio predsjednik, on je uvijek rekao protivnicima Europske unije koji su rekli da demokracija postoji samo na razini država članica, ne na Europskoj uniji, eh, na, Europskoj razini. On je njima rekao mi imamo slobodne, izravne izbore. Dakle, naš demokratski legitimitet je jednako velik kao i onaj nacionalnih parlamenta, gradskih vijećnica, eh, općina. Dakle, neposredni opći izbori su sama srž demokratskog legitimiteta koji nam omogućava da radimo kao demokratsko izabrani zastupnici europskih građana. Iako bi naravno odaziv e, od iznad 50% bio poželjen, treba ipak naglasiti da nemaju sve države članice 25% odaziva, Belgija, Austrija, Njemačka, Luksemburg i drugi, e, su mnogi oko 50% ili iznad tog praga. Kada su nedavno u mom gradu e, održani izbori za gradonačelnika. Imali smo odaziv od samo 23%. Dakle, nije neobičajeno da i doma se održavaju izbori gdje je odaziv vrlo nizak, gdje ljudi kažu da neće izaći na izbore. I to je isto i njihovo pravo, jer nemamo obavezno pravo glasovanja. Što želim zapravo reći? Mislim da je ovo pitanje odaziva dobro, ali ja bih rekao, ako se samo zatočimo na odaziv i zatim napravimo salto mortale unazad. Ako nam se to vrati tako da više nećemo imati opće europske izbore, nego da to bude sve povezano s nacionalnim izborima, onda će to biti korak unatrag. Mi trebamo taj kotač okrenuti prema naprijed, a ne prema nazad. I stoga trebamo vidjeti kako možemo e, tu raspravu o europskom dobru, o europskoj dodanoj vrijednosti na neki način ugraditi u naše e, nacionalne rasprave. I stoga je ova metoda špicen kandidata bila dobra. David Cameron je pitao što su to špicen kandidati. Toga nikad nije bilo. Dakle, što se treba napraviti? Zapravo bi logična posljedica bila da se svi kandidati na razini država članica pretvore u isto takve nekakve špicen kandidate. Ja znam da se možda u tu svrhu treba u potpunosti izmijeniti primarno zakonodavstvo. Ako, hoćemo li to uspjeti postići do 2019. godine, ja pomalo sumnjam u to, ali to bi ipak trebalo i dalje raspraviti. Ova dvostruka proporcionalnost je doista zanimljiv koncept. S time ćemo se intenzivno pozabaviti. Pogledat ćemo pomaže li nam to iako sada ne možemo odmah dobiti optimalno rješenje, zato što ta dvostruka proporcionalnost održava i dvostruku razinu koju, koja čini Europska unija. Dakle, to je dvostruka legitimacija država koje su čvrsto ukorijenjene unutar Europske unije i građana. Ta dvostruka proporcionalnost na neki način održava europsku razinu, političku razinu i teritorijalnu razinu koja se još uvijek dakle nalazi na nacionalnoj razini. Pitanje upućeno gospodinu Pukosajmu. Zašto nam osim europskih stranaka koje već imamo, već trebaju i e, te nove strukture stranaka koje rade prekogranično unutar Europske unije? Imamo 12 europskih stranica u cijelom političkom spektru. I te stranke na neki način imaju razloga se organizirati na europski način, ali ne možemo sve imati, ne možemo zadržati e, i sirovo jaje i u vremenu imati omlet. Dakle, ako imamo to pravo za, za europske političke stranke a što se tiče 2019. godine, mislim da možemo iskoristiti neke od ovih elemenata da se europski izbori jasno označavaju na biračkim e, listam, e, listićima, da stoje i imena europskih političkih stranaka. Mislim da je to doista minimalna mjera. Pa isto tako što se tiče minimalnog izbornog praga u svim državama, to bi isto tako bilo dobro, to bi poticalo e, jednoličnost i u tom smislu mislim da smo danas to čuli dosta toga što mi zatim kao zastupnici možemo eventualno unijeti u naš nacrt. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem, Rainer Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Kao prvo, jedna regresija a to je da mi prije svega imamo u cilju proračunske zadaće iz Lisabonskog ugovora. To je vezano uz reformu izbornog prava također. A ja kao prvo smatram da je izborni zakon e, i odaziv birača neće unijeti velike promjene, ali će našiniti manje ranivim, dakle da se više neće govoriti o demokratskom deficitu i tako nećemo, a pri samim izborima to neće ništa veliko promijeniti. Kao drugo, prema mojoj državoj članici, u moje ustavi se govori o tajnim slobodnim izborima. Kod nas na europskoj razini imamo tajne slobodne, ali imamo li, imamo li i doista slobodne izbore. Ako mislim na Italiju, tamo ne mogu odlučiti da neću izaći na izbor. I zapravo je glavno pitanje jesu li izbori jednaki. To je prvo. A kao drugo, uopće ne smatram da bismo trebali raspraviti odaziv na izbore. To je tema koja se svugdje pojavljuje na sličan način. Evo, O'Leary nam je e, izradio isto tako jedan fact sheet. E, tu piše da se odaziv Europskog parlamenta kreće jednako kao i linija izbora u Sjedinim američkim državama na e, izborima za kongres. A oni tamo nisu ništa promijenili e, po tom pitanju u posljednjih 30 godina. Dakle, mi se moramo potruditi vezano uz odaziv, ali ne možemo govoriti da smo više ili manje legitimirani ovisno o odazivu. Točno kao što je to rekao Joe Leinen e, o izborima za gradonačelnika. Iako u proteklih 15 godina nismo dobili nove države članice pri izborima gdje smo imali dosta loš odaziv, onda bismo zapravo imali bolji odaziv. Imamo Hrvatsku gdje je glasovalo samo 20% e, odaziva, druge zemlje gdje je odaziv bio samo 15%. To dakle isto tako opterećuje ovaj, ovu brojku vezanu uz odaziv i e, kada isto tako pogledamo odazive unutar država članica i tu je situacija slična, da to je na neki način e, crvena linija koja se svugdje provlači. Transnacionalne liste, ja tu ideju isto tako smatram dobro. Jovanja je rekao tu moramo polako graditi na toj ideji, dakle ne možemo to izgraditi kao, e, kao što se to čini na području e, današnjeg graditeljstva, to se treba polako raditi kao neku vrstu dodatka na stare građevine, na stare crkve. Ako to tako ne činimo, onda nećemo moći e, stvoriti dobar sustav. Evo gospodin Pukelsheim je rekao da će tri četvrtine europskih stranaka, da će one izgraditi transnacionalne popise. Smatramo li doista da ima smisla da jedna stranka postavi 25 e, ili 28 maltežana i da zatim e, na posjetku bude izabrano 34 maltežana u Europski parlament. Evo, to sam sad malo ekstremno naglasio, ali dakle trebamo zadržati zdrav razum. Ako želimo doći do ovog sustava transnacionalnih listi, onda je to vezano samo uz kalkulacije sa pojedinim setom zastupničkih mjesta na državnoj razini. To je vrlo složen koncept i stoga dobro, transnacionalne liste, to možemo spomenuti da želimo, ali s time se ne bi trebali opterećivati. Vidimo da smo krivo postupili prošle godine gdje smo na kraju ostali samo sa vrlo malim izborom. Demokratski deficit. Njemačkom ustavnom sudu ne bismo trebali opustiti da ponovno govori o demokratskom deficitu. Gospodin zastupnik Ranhel nije u potpunosti dopušteno reći da se želi njemački sustav. Njemački sustav bi isto tako značilo da u Europskoj komisiji i u Njemačkoj saveznoj vladi ne bude jedan od svakog predstavnika stranaka. Dakle, ne možemo to preseliti na europsku razinu. U Europskoj komisiji imamo jedan čovjek, jedan glas. U vijeću imamo trenutno dvostruku većinu. Imamo e, povezanosti, e, dakle, odnosa moći i veličina država članica. Mi sad ovdje u parlamentu tražimo jedan treći način i samo vam mogu obećati da ćemo nažalost biti suočeni sa noćnom morom. Barem sa sljedećim krugom proširenja će države dobiti dodatna zastupnička, dakle još e, zastupnička mjesta, neki će ponovno izgubiti zastupnička mjesta i uvijek ćemo imati jednaku raspravu o toj, o toj noćnoj mori. Mi ćemo uvijek imati tu noćnu moru ako nemamo formulu. A pri formuli se postavlja pitanje hoćemo li dopustiti demokratski deficit. Kod formule gospodine Daf, gospodin bukusham u užem smislu te riječi, moram izričito reći da moramo pripaziti da opet nastane demokratski deficit, a za mene demokratski deficit nastane onda ako imam barem 75% učitelja, 80% učenika koji mogu mi objasniti kako se sastavlja Europski parlament sa složenim matematičkim formulima pa i ovom, ovoj formuli Kemkoma nećemo daleko stići. Ove lijepe liste koje smo vidjeli koja država radi što? Ja tu mogu ustvrditi da dvije trećine građana Europe biraju u okviru zatvorenih listi. Dvije trećine. Tu možete države članice prikazati kako želite, ali dakle, bilo da glasaju, um, bilo da se radi o kolektivnom u kolektivnom sjećanju građana imamo dakle zatvorene liste. A u dvije tečine država članica isto tako u kolektivnom e, sjećanju stoji sustav don't. Što god vi tu stavili, to treba objasniti ljudima. Mi nismo izolirani od ostatka svijeta. I stoga savjetujemo, ako uopće izradimo neku formulu, a ja sam dobar prijatelj gospodina Ranhila, ja ne želim da se ponovi ta noćna mora kao u prošlosti, gdje su se države članice um, uspjele izvući, a Švedska i Austrija su se na posljedku našli same i zatim je jedna država uklonjena. Moramo paziti na tu formulu. Što se tiče stranaka, ne bismo trebali propisati koliko veliko treba biti logo na biračkim listićima ili pak propisati koji je fond slova, ne daj Bože. Dovoljno je ako nacionalnom zakonodavcu kažemo da to upiše u svoje nacionalno zakonodavstvo, da dakle stranke koje to žele moraju imati priliku staviti svoju europsku pripadnost i svog europskog špicen kandidata na biračke listiće. To je u potpunosti dovoljno. Tko to želi, to će to napraviti, tko to ne želi, neće, ali oni koji to žele napraviti trebaju imati mogućnost to i učiniti. To bi za mene bilo potpunosti dostatno. A zatim kako točno izgleda birački listić, mislim da ne bismo se trebali puštati u tu raspravu. Također ne bismo se trebali upustiti u raspravu vezani uz dob e, glasanja. To je u Njemačkoj jako kontroverzno pitanje. Ako pak u jednoj državi članici se uvede velike promjene pri dobi, ako e, imamo nekoj državi članici, na primjer, dob glasanja od 21 godinu, a mi to želimo promijeniti, onda mi ne možemo samo tako se uplitati u nacionalno izborno pravo. Ja bih možda predložio da uzevši obzir da taj veliki raspon, da dopustimo e, svakome da odredi to kako želi. Isto tako s nikim od slučaka nismo do sad pričali o tome koliko jako želimo uspostaviti to, taj europski izborni zakon, a koliko smo se zapravo malo do sada brinuli o tome da vidimo koliko se demokratski izabiru kandidati u državama članicama. Nitko nikad o tome ne govori. Postoje države članice gdje predsjednik e, stranke određuje e, liste, listu ili predsjednica stranke. Ili gdje jako malo brojna izborna tijela određuju te liste. Postoje države članice gdje se tek 10 dana prije izbora moraju predati izborni, izborne liste. To se ne bismo trebali e, dopustiti. Preko izbornog zakona to treba ujednačiti. Dakle, barem nominacija za javne izbore. Niti to ne možemo potpunosti već sada urediti, ali tu možemo već nadograditi sustav i tu onda zatim isto tako neće svatko moći raditi što želi. Pitanje velike koalicije, to mi se sviđa ali ne možemo govoriti da želimo jednako izborno pravo, da želimo stvaranje i većina, a da želimo isto tako i veliku kolicinu. Zapravo bi trebalo ostaviti u zakonu da se svakih par godina treba nešto promijeniti. Ne možemo to sve uskladiti, stoga ja insistiram da na tome da i dalje gledamo kako tu mogućnost špicen kandidata možemo iskoristiti. To je uspješan koncept. Stranke se neće tome protiviti, a David Cameron se ne bi trebao isto tako tako ponašati. U Njemačkoj, u mojoj saveznoj pokrajini, u Baden-Württembergu, nije niti gospodin Steinmeier, niti gospođa Merkel uh, stajala imen, po, imence na glasačkom listiću. Iako sam ja znao da se radi o tim špicen kandidatima. Samo tamo gdje je gospođa Merkel e, imala svoju izbornu jedinicu, samo tamo je stalo ime na glasačkim listićima, O svim drugim izbornim jedinicama ne. Nije to ustavni ku. Predsjednici stranaka su oni koji imaju tu pravo glasa koji trebaju reći to je moj špicen kandidat, za njih ćemo se zalagati kako bi on postao zatim predsjednik Europske komisije. To čine političke stranke, a ne čelnici e, države i vlade. Dakle, govorim tu o funkcijama. I stoga mi moramo svjesno ići dalje tim putem. Za to mi nije potrebno izborno pravo. Špican kandidat ne stoji u njemačkom ustavu niti u njemačkom izbornom zakonu. To jednostavno trebamo izostaviti. Samostalna dinamika će se, od, će se razviti oko ovih struktura koje mi stvaramo. Do sada su se sadrženi sukobi svodili na osobe, a, a to bi se u budućnosti trebalo moći promijeniti. Još jedna zaključna točka koja je za mene važna je pitanje fragmentacije parlamenta. Tu bi isto tako mogli promijeniti malo ovu, ovu bazu brojaka. Država koja ima deset zastupnika i normalno izborno pravo de facto ima klauzulu od 10%. Ako nemamo 50 stranaka i tako dalje, ali kod ekstremnih slučajeva naravno uvijek vrijedi drugačija matematika. Ja sam zapravo uvijek htio matematiku, a ne pravo. Dakle, država koja ima 10 zastupnika. Zapravo za nju vrijedi klauzula od 10%. Stoga bih mogao reći da fragmentacija parlamenta ne dolazi iz Cipra ili iz Malte. Fragmentacija parlamenta dolazi od većih država članica. I stoga je logično ako kažem da u svim onim državama koje imaju više od 2% građana Europske unije, recimo 10 milijuna građana, da bi za njih trebalo uvesti 5% izborni prag. I onda bih bio na toj granici od 15-16 zastupničkih mjesta. I kada kod drugih kažem, eh, kad kod većih država članica kažem da E, se uvede drugačiji izborni prag, onda bi te, te države i dalje mogu ostati pri ovom načelu pojedinačnog prenosivog glasa. Mislim da moramo doista razmotriti o pitanju izbornog praga. Pri svim ovim drugim temama mislim da trebamo biti oprezni. Ja mislim da trebamo formulu, a nama, njemačkim kolegama je jasno to da ćemo se spojiti slično kako se to čini u vijeću. Dakle, imat ćemo stupove i svake države članice um, slično i pritom ja ne govorim samo za Njemačku, to mi nije toliko važno. I recimo imamo stup od šest zastupničkih mjesta i dodatnih 90 i to je slično onome što Eh, predlaže zapravo Cambridge. onda ću imati učitelje koji će moći to u jednostavnim riječima objasniti. Eh, thank you very much. George Shepflin. George thank you, chair. George Hvala. Čitav niz pitanja eh, se tu pojave i rasprava istina bila vrlo zanimljiva. Čitav niz pitanja koje bih ja želio ovdje iznijeti slijeduje i s onim što su drugi rekli. Prvo bih se rada pozabavio cijelim pitanjem transnacionalnih lista. Mislim da smo time preimenovali pan-europske liste. Kad sam ja bio tvoj izvjestitelj u Sjeni, ja sam malo bio za to, ali debate koje smo imali među pučanima mi dozvoljavaju određeni skepticizam. Dakle, formula iz Cambridge, ovaj Chemcom, stranica 12, Vidjet ćete, zemlja koju ja predstavljam, e, Mađarska će imati najveći gubitak do dođemo do 2024. Dakle, sa 21 padamo na 17. E, možete li mi zamisliti da ja odem e, u Mađarsku i kažem krasno, gubimo četiri zastupnika? Nadalje, mislim da tu postoji određena greška, čisto u samoj statistici. U statistici je navedeno ispod 10 milijuna Mađara. To je broj stanovnika, ali broj građana, kada govorimo o Mađarskoj, vjerojatno 10,5 milijuna. Dakle, imamo jedna značajna broj Mađara koji žive u Austriji, Njemačkoj, Ujedinjenoj Kraljevini, koji nisu predstavljani. Možete li Biljan, zamisli nekog iz Ukipa koji bi rado predstavljao Rumunje, Mađare i e, Poljake koji rade u Ujedinjenoj kraljevini ili nekog drugog da opet predstavlja neku drugu naciju. Jer ja se to uistinu ne mogu zamisliti. Dakle, politički gledajući to se ne događa. Što znači pa da kad govorimo možda imamo 8 milijuna evropljanja koji rade u drugim državama Europske unije koji nisu adekvatno zastupljeni. Dakle, tu je jedan nedostatak, dakle, to je taj nedostatak te e, formule, ali to stvara jednu nepravdu, dakle, gdje države srednje veličine jednostavno neće se moći s time složiti, to ne funkcionira. Dakle, ta kretanja stanovništva se neće zaustaviti. To je jedan dinamičan proces i mislim da to trebamo nekako uklopiti u ovu formulu iz Cambridgea prije nego što je možemo dati određenu legitimnost među građanima. Nadalje, profesor Pukelsheim je govorio o pogrešnom upućivanju samih glasača, ali trebamo možda tome pristupiti i sa jednog drugog kuta gledanja postoji slaba identifikacija sa europskom politikom tom artikuliranjem vlasti ili moći na europskoj razini. To se ne razumije. Imali smo nu riječ disconnect koja se koristila na drugom irskom referendumu. Ne može se dobro stvoriti taj koncept da da su građani istovremeno građani svojih zemalja i građani Europe. Dakle, tu je čitav niz složenih e, razloga e, tomu. I mislim da ono što ovdje primjenjivo je da je teško se identificirati dakle sa politikom na europskoj razini. Mi to možemo ovdje činiti ali čak i novim zastupnicama Europskog parlamenta e, treba određeno vrijeme da se tu snađu u tome svemu. Nije baš da stignemo i da odmah imamo to sjajno prosvjetljenje. Čini se da ipak je većina politički entitet fokusiran na države članice, što znači da europski izbori će još uvijek primarno biti izbori država članica na europskoj razini se može reći to i to se događa. Dobro, dobro, to je sve zanimljivo, ali kako ćemo sad zbiljam pobijediti ove socijaliste? Jednostavno dođe do tog premještanja, odnosno pomaka u raspravi. Dakle, kako stvoriti jedan određeni koncept, odnosno kako popularizirati nešto što bih nazvao zajedničkim europskim dobrom na razine elite to uvijek postoje, ali e, to e, još uvijek treba profunkcionirati. Ne kažem da je projekt nije uspio, ali trebamo e, tu još puno toga učiniti. Treće što sam htio reći se odnosi samo opadanje kada govorimo o sudjelovanju na europskim izborima. Kolega je to dobro rekao, ako pogledamo najmodernije demokracije gdje glasanje nije obvezujuće, postoji opadanje u pogledu odaziva, odnosno sudjelovanja na izborima. I o tome smo razgovarali u prethodnom mandatu ovog parlamente, da vlast snaga se nekako redistribuirala. Prije 50 godina se, su zakonodavci bili oni koji su bili bitni, ali sad imamo distribuciju, imamo različite lobije, nevladine organizacije, birokratske, tehnokratske agencije i, rezultat toga je da ljudi iz niza razloga kažu e, glasamo za parlament kad se odluke više tamo ne donose i Ljudi su racionalni, nisu glupi. Neki imaju recimo neki poseban problem koji nije rješiv na parlamentarnoj razini. Dakle, u tom smislu čisto imamo jednu e, eroziju načela e, sudjelovanja, što je karakteristika današnje demokracije, voljeli mi to ili ne. I posljednje što sam htio reći da odlazimo od degresivne e, proporcionalnosti prema regresivnoj. Ako to učinimo, to će dovesti do redistribucije snage ili moći unutar Europskog parlamenta, ali to će osnažiti e, ovlasti e, većih država članica, odnosno njihovu snagu ili moći, što će opet uplašiti manje države. Nisam baš siguran da li su veće države članice uistinu spremne primijeniti demokratsko načelo samo ograničenja, a mislim da tu i je ključni problem. Dakle, koji god da su nedostaci sustava prisutni, bolje da su manje države i većine veličine previše zastupljene, jer oni isto imaju određene interese, dakle oni isto sudjeluju u tom političkom polju i da ih ne bi trebalo gurnuti na stranu u ime većih država. Evo, time bih se ovdje zaustavio. Hvala vam lijepa. Hvala, George. Turgalos. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Moj prvi komentar se odnosi na to da nije moguće naći rješenja za političke probleme kroz neka tehnička sredstva. A izborni sustav je jedno tehničko sredstvo. Koji je osnovni problem europske demokracije? Već smo čuli dva simptoma. Prvo, profesor Dalimonte da prosječni građanin izgleda ne mari baš za izbore za Europski parlament. To mu nisu neki odlučujući izbori. A sad nam je naš kolega rekao da iz tog razloga i na europskim izborima glasamo e, temeljem nacionalnih kriterija. Zašto se to događa? Mislim da je odgovor očigledan. Nedostaje nam jedan zajednički europski prostor koji bi bio potpuno drugačiji. Dakle, nije moguće u bliskoj budućnosti imati jedan europski demos. Mislim da to nije ni poželjno. S druge strane, bitno je imati zajednički europski javni prostor gdje ćemo moći razgovarati o najvažnijim političkim pitanjima horizontalno i to u svim državama članicama sa istim politič, istom političkom agendom. Stvaranjem takvog zajedničkog javnog prostora, europskog prostora, može se to moglo kroz ovaj sustav špicen kandidata. Ako bi se to provelo, dakle, kroz sve zemlje. Problem je da to nije dovoljno. Po mom mišljenju, imperativ je da pokušamo stvoriti to razumijevanje u pogledu određenih ključnih e, e, političkih pitanja koje su bitne za sve zemlje. Mogući način da se to učini je da se osnaže građanske inicijative, odnosno klauzula u tom pogledu. Ako bismo imali mogućnost da imamo referendum na paneuropskoj razini o nekom ključnom pitanju, to bi stvorilo drugačiji pristup, onom pristup koji smo imali referendumu vezano uz ratifikaciju ugovora. Iako je odgovor tog referenduma bio povezan s internom politikom, ako bismo imali jednu opću diskusiju o reko, jednoj temi, recimo štednja bi mogla biti jedan od eh, tih takvih problema, Mislim da bi to moglo ozbiljno doprinijeti stvaranju tog zajedničkog europskog javnog prostora. I na kraju, loš odaziv je indikacija određenog gubitka legitimnosti europskih institucija. I mislim da nije razumno uspoređivati taj odaziv recimo sa odazivom u SAD-u jer mi govorimo o potpuno drugačijoj političkoj kulturi. Jedina logična usporedba bila da to spredujemo sa e, odazivom glasača na glasanje za izborni, za nacionalni parlament. I tu imamo određeni jaz. I na kraju, s obzirom na ovaj problem legitimnosti, mislim da je razlog za to dosta jasan koji je bio temeljni način legitimiranja Europske unije? Profesor Weiler je jasno indicirao, odnosno ukazao na to da je to bio određeni output, odnosno rezultat. Dakle, Europska unija je mogla osigurati blagostanje državama članicama i svaki građanin je prihvaćao taj koncept europskih projekata ili europskog projekta kao nečega što poboljšava njihovu njihov osobni život i onda nije postao nikakav problem e, prema tom projektu. Kad je to nestalo sa provedbom ovih politika u pogledu štednje, jasno je da to ne može više funkcionirati. Zato mislim da uz ove strukturalne probleme jedan vrlo važan politički razlog za tu krizu u pogledu legitimnosti Europske unije je neuspjeh tih politika. Hvala. George Richard Corbett. Hvala, uistinu sam uživao u ovim izlaganjima. Dobili smo puno misli o kojima možemo, o kojima možemo razmatrati, ali sad način kako mi odgovaramo na to kao odbor i izabrani zastupnici je da se moramo pomno pozabaviti time što možemo promijeniti i što je uistinu bitno. Na kraj krajeva mi se nalazimo u sustavu gdje izmjene Ustava, kad kažem izmjene Ustava govorim o našim temeljnim dokumentima, dakle našim ugovorima, to zahtjeva dakle, da to bude ratificirano i prihvaćeno svih država članica. Neki od prijedloga koje smo danas ovdje razmatrali bi sadržavali tu vrstu izmjena tih temeljnih akata i mislim da baš nemaju velike izglede. Dakle, kad se budemo time bavili, treba ćemo se prije svega pozabaviti time što je tu stvarni problem, na primjer, činjenica da postoje različite granice u pogledu dobi da se netko kandidira, je li to jedan problem za nas kao sustav, nas kao parlament, kao Europsku uniju, mislim da nije, ne. Možemo s tim živjeti. Dakle, mi i imamo e, moto da je upravo raznovrsnost ono što je bitno za nas da li je problem što neke države članice koriste Dontovu metodu, a drugi saint -Legu? Ne, mislim da to isto nije problem. Neki e, koriste isto, dakle, pojedinačni prenosivi glas. E, mislim da to opet nije neki problem. Mislim da možemo i s tim živjeti. Onda imamo kategoriju problema gdje bi možda bilo poželjno da dođe do promjena ali šanse za promjenu su vrlo male da pređemo na čistu proporcionalnost, odnosno razmjernost kada govorimo o raspodjeli e, mjesta. E, mislim da tu nema šanse da ćemo doći do nužne razine dogovora. Ja dolazim na primjer zemlje zemlje Ujedinjene kraljevine gdje Skoti, Sjevenici i Velšani, dakle ti dijelovi Ujedinjene kraljevine su pretjerano zastupljeni kada govorimo o broju zastupnika e, u nacionalnom parlamentu u skladu sa engleskom. Je to neki velik problem? Nije, ima neki drugih problema u tom pogledu, ali to nije značajan problem. Dakle, i s tim se može živjeti možda je to malo previše, minimum od e, šest, budući da imamo sve više i više država članica koje se pridružuju, će se možda morati svesti na jedan minimum od pet ili četiri, ali idemo se dogovoriti oko pet. Ali to nije nešto što predstavlja jedan izazov cjelokupnom sustavu Evropske unije. Niti ti čimbenici sami po sebi određuju odaziv glasača. Dakle, općenito gledajući razinu odaziva. A sada kad govorimo o toj općoj razini odaziva glasača, odnosno broju glasača koji izlaze na izbore. Možda bismo se trebali dalje time pozabaviti i činiti razliku između trenda i razine. Mislim da je normalno da evropski izbori imaju nižu razinu odaziva nego nacionalni izbori, nego izbori nacionalne razine, jer su oni, kako stvari stoje, manje bitni. I tu se ne radi o vladi. Većina ljudi kada glasa na nacionalnim parlamentarnim izborima razmišlja o vladi. Hoćemo li zadržati u vladajuću ili zamijeniti. A to nije vidljivo kada govorimo o evropskim izborima. Počinje to bivati sa ovim vodećim kandidatima, špicen kandidatima. I ako se taj sustav može dalje razviti da dobro funkcionira, mislim da bi došlo do značajne promjene kada govorimo o razini odaziva i naravno to je jedna promjena koja ne zahtjeva izmjenu ugovora kao što je već navedeno to je u rukama stranaka toga kako će se oni obhoditi prema javnom mišljenju medijima. Dakle, to se može učiniti bez izmjene ugovora, da to postane važan dio e, izbora. Dakle, da postoji posljedica s obzirom na to kako ja glasam, da će to djelovati isto tako i na ovaj izvršni dio, ne u potpunosti, jer će komisija ostati jedna vrsta koalicije. To ne možemo mijenjati a da ne mijenjamo naš, naše ugovore. Dakle, to bi moglo dovesti do određene razlike. Dakle, o toj razini. A drugi problem je trend koji je opadajući. To istinu je problem, ali nije nešto što se odnosi samo na Europski parlament. Više od 20 naših 28 država članica imamo veći pad, isto tako kada govorimo o nacionalnim parlamentima ako pogledamo to razdoblje 30 godina. Dakle, to je jedan izuzev demokracije na svim razinama. Čuli smo gospodina Šofena, zašto je tome tako? Dakle, to nije nešto što je karakteristično samo za Europski parlament. Dakle, trebamo biti oprezni kad kažemo ništa ne funkcionira u Europskom parlamentu, da više ovlasti, što više ovlasti dobiva, to manje ljudi glasa za njega. Dakle, to ne smijemo raditi. Ako to želimo promijeniti, ja bih se vratio na onaj najlakši način koji ne zahtjeva opet izmjenu ugovora, a to je da gradimo na onome čime smo započeli tijekom ovih izbora, što je samo djelomično funkcioniralo, ali opet e, je na određeni način. Dakle, ako se može potići razina svijesti u tom pogledu idući put, e, ako se to bude više spominjalo tijekom kampanje, ako čini više država članica, onda bismo mogli krenuti naprijed. Dakle, trebamo se pozabaviti onim što je uistinu bitno i onda krenuti naprijed e, u tom smislu. Hvala vam lijepo. Gospodin Vešovski. Hvala vam. Ako razmotrimo europski izborni zakon, ne mislim da se zapravo radi o najzgodnijem području za reforme. Nije to područje koje je podložno da se na temelju toga gradi povjerenje u Europski parlament ili za ocrtavanje vrijednosti samog sustava. U središtu naše rasprave nalazilo, nalazilo se transnacionalne liste izborne, dakle paneuropske izborne liste. A one bi okupile te paneuropske stranke. Ja smatram da je ta struktura potpuno umjetno stvorena. Moj kolega, profesor Rangel, govorio je o Sizifovom mi Sizifu. Mislim da je ovo ovdje više situacija za Molijera gdje se pokušava e, raditi na temelju jednog nepostojećeg europskog naroda. A ovdje pokušavamo zapravo pronaći to nepostojeće, nepostojeće biračko tijelo. Dakle, kao što sam rekao, potpuno umjetno rješenje, jer nemamo europskog naroda. Netko je ispravno istaknuo da čak nemamo ni zajednički europski javni prostor. I zbog čega bi neki francuski pobornik socijalista osjetio potrebu da glasa za kandidata sa britanskih, iz britanskih socijaldemokrata ili talijanskog kandidata. Takva situacija zapravo ne postoji i vjerujem da taj javni prostor zapravo ne postoji. Dakle, radi se o vrlo umjetnom instrumentu i to bi nam zapravo bila slijepa ulica. Profesor Petančini, ako se ne varam, je dekao spomenuo veće političke e, klubove u Europskom parlamentu koje bi bile spremne izgubiti europske izbore. No, Europski parlament nije uobičajeni parlament. Vrlo rijetko u nacionalnim parlamentima imamo koalicije kakve se stvaraju u Europskom parlamentu. E, mi ovdje imamo koaliciju koja obuhvaća jedan široki spektar stranaka, e, što mislim da se u nacionalnim parlamentima odvija na potpuno drugačiji način. I bilo bi iznimno teško govoriti o nekom običajnom političkom suparništvu u Europskom parlamentu. Kao i prethodni govornici, neki od njih, smatram da je najbolje što mi možemo učiniti, ako govorimo o izgradnji vraćanju povjerenja u Europski parlament i o snaženju njegova položaja, da to možemo učiniti nizom manjih reformi. I to koje bi se temeljilo na jednom realnom pristupu. Dakle, mislim da moramo imati bolju kontrolu nad Europskom komisijom i da ovo neprestano neprestani odnos djelomične kontrole nadzora između parlamenta i komisije nije trenutno dostatan, nije dovoljno precizan, nije dovoljno e, čvrst što se tiče nadzora kakvog nacionalni parlamenti imaju nad izvršnom granom. Što se tiče europske e, zakonodavne inicijative i na tome bismo trebali dalje raditi i mislim da je ovo jedna mogućnost i da građani sudjeluju prema Lizabonskom ugovoru imamo takve mogućnosti, odnosno provođenje važnih rasprava o amandmanima, reformama zakonodavstva i to je nešto što bi europska inicijativa trebala uputiti Europskom parlamentu, a ne komisiji. To bi mogla biti jedna zanimljiva promjena o kojoj bismo mogli razmotriti. A to bi bilo područje na kojem bismo mogli e, raditi kako bismo snažili mogućnosti za europske građane. I naravno moramo imati odgovarajuću suradnju između europskog i nacionalnih parlamenta poštujući načela subsidijarnosti. Ukoliko ovome pokušamo pristupiti na jedan postepen, lagani način će elementa koje sam spomenuo, mislim da ćemo tako moći osnažiti Europski parlament paneuropske transnacionalne liste, smatram da su bijeg od realnosti i e, isto tako bjeg od našeg stvarnog političkog izbornog života, jer ne postoji europsko poimanje stvari. Hvala. Sljedeći govornik, govornica. Zahvaljujem predsjedateljici. E, ne slažem se sa gospodinom Vidovskim. Ne mislim da bježimo od stvarnosti u našim europskim političkim strankama. Jer ako niste dio europskog političkog života, možete vjerovati da ovako nešto ne postoji. No stranke koje imaju koje dobivaju najveći broj glasova u pojedinim zemljama i koje niz godina slijede europski pokret, e, vjerojatno bi mislila drugačije. Ukoliko se želimo držati osnova, moramo se držati europskog izbornog procesa koji se ne bavi pitanjima koja ne može riješiti, primjerice sa proporcionalnošću kao takvom. Jer ako pogledamo podjelu po zemljama i gdje se to kako koristi, zapravo to nas neće nikamo dovesti. Pitanje odaziva birača jest vrlo političko zbog toga što ljudi pokušavaju dati jednu političku poruku svojim glasom to vrijedi na nacionalnoj razini, možda više nego na europskoj, no to je nešto što se pokazalo i na ovim izborima. Kritiziralo se kako se Europa nosila sa gospodarskom krizom i sigurna sam da će se takva situacija pojačavati svaki puta kada dođe do nekakvih problema, do nekakvih skandala, do nečega e, s čime ljudi nisu zadovoljni. Ne samo da će se promijeniti e, raspodjela glasova, već i odaziv. Ljudi odlučuju ne izaći na izbore zbog toga što im se ne dopada ono što su političari učinili. Ovaj put imali smo vrlo jasan signal toga i to je nešto što je komisija shvatila i želi preokrenuti stvari ulažući u programe za razvoj i za stvaranje radnih mjesta. Mislim da moramo raditi na tome da veći legitimitet damo Europskom izbornom zakonu i postupku, a ne toliko da se bavimo raspodjelom na zemlju profesor Pekosheim je spomenuo dvostruku proporcionalnost. Postoje i ovdje problemi i time se možemo pozabaviti jer bi nam to omogućilo stvoriti jednu dvostruku, dvojaku vezu e, sa brojem političara koje se izabire u svakoj pojedinoj zemlji. I naravno sa izbornim rezultatima. Jer nakon što upotrebimo špicen kandidata, ne možemo se više vratiti na stari sustav. E, na taj način glavne stranke naznačuju koga žele imati u komisiji. I to je nešto na temelju čega možemo e, raditi u našem izbornom zakonu, jer ukoliko se pridržavamo europskih pravila, ovo će biti sve važnije. I da se vratim na ono što je rekao gospodin Poklesheim. Umjesto pan-europske liste, ja bih uvela obvezu e, pridruženosti jednoj od političkih, europskih političkih stranaka kako bi se kandidiralo na europskim izborima. Ne bismo, dakle, trebali baviti se pragovima, možemo i bez njih. A ukoliko je, kada bi prag bio sudjelovanje u Europskoj političkoj stranci koja ima minimalnu zastupljenost u Europi, 8 ili 10 zemalja, e, tada će zapravo legitimitet doći upravo iz zastupljenosti u europskim političkim strankama. i na temelju toga da stranka zadovoljava kriterije koji su uspostavljeni na europskoj razini. Taj sustav bi značio da se zapravo ne moramo nužno baviti pan europskim izbornim listama. To bi također značilo da bi svi kandidati dolazili iz europskih političkih koalicija, a te bi koalicije predstavljala sve europske građane a ne samo građane svojih država. E, ja ću vjerujem da čak i danas e, za većinu europskih građana postoji jedan osjećaj europske političke pripadnosti. E, to nije isto kao i dvoja nacionalnost, nije kao da se smatrate europskim državljanom uz državljanstvo svoje vlastite zemlje, ali ja dio svoje talijanske stranke doživljavam jednako kao i svoju europsku stranku. Dakle, kada vidimo simbol europskih političkih stranaka i kada se to pojavi na izborima, možda bi se pojavio taj osjećaj pripadnosti europskoj političkoj obitelji, što bi pak moglo pripomoći izbornim kampanjama u Europi. Dakle, to nema veze s velikim e, javnim medijskim kampanjama, već sa time da se jasno naznači da će pojedini glas e, ići ovdje ili ondje. I mislim da je gospodin, prijedlog gospodina Bertončinija e, koristan jer iako možda postoje iz očitih razloga neke veze sa složenosti izbornih sustava od 28 država članica i kako se različite većine primjenjuju, e, svejedno moguće je koristiti izborne metode pojedinih zemalja i moguće pronaći usklađenost između tih sustava. Također, dobro bi bilo e, razmotriti činjenicu da stranke koje na, izbori, na izborima nastupaju kao koalicije ne bi trebali imati samo svoj simbol, već bi trebale ponuditi jedan zajednički manifest za svoje europske programe u zone nacionalne. Tako bi moglo biti jasno koji je njihov politički pristup. Kao i što stranka planira učiniti za Europu. A ukoliko žele, na istoj listi bi mogli objaviti svog kandidata za komisiju na taj način bi u potpunosti preuzele odgovornosti, odgovornosti europske stranke, a ne samo nacionalne. Dakle, ja bih voljela da se na tome više radi, a ne toliko pitanjem predstavništva ili zastupljenosti, jer ako promijenimo sastav parlamenta, također je potrebno promijeniti i stvari u vijeću. a za to bi e, bilo potrebno mnogo raditi i mnogo se boriti na nacionalnoj razini, a za to mislim da zapravo nema svrhe, jer digresivna proporcionalnost nije nešto što možemo promijeniti e, zbog različitih veličina europskih zemalja. Možda se možemo malo time poigrati, u sporazume i u situacije gdje nove zemlje pristupaju članstvu, tada bi se mogle manje promjene neke napraviti možda, ali sumnjam da bi se moglo više od toga. I ne smatram da bi trebalo ići dalje nego gdje smo već došli što se tiče predstavljenosti malih zemalja. To ima veze sa načinom na koji je Europa izgrađena i trebalo bi tako ostati. Zahvaljujem. Rasprava je bila vrlo zanimljiva, hvala svim govornicima, dala nam je mnogo toga za razmišljanje. E, gospodin Pereira i nakon toga ću dati riječ govornicima. Hvala vam predsjednice. E, zahvaljujem se govornicima. Ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava, no mislim da moramo imati na umu da se ova rasprava odvija u jednom ključnom trenutku za cijeli europski projekt. U trenutku frustracije za građane što se tiče rezultata koji su e, europske institucije do sada postigle i u trenutku kada građani prkuju legitimitet odluka koje se donose na europskoj razini. to propitkivanje postaje sve intenzivnije, kako naše odluke postaju sve važnije i kako imaju sve veći utjecaj na proračunsku politiku. Upravo u tom kontekstu moramo imati na umu da je od ključne važnosti osnažiti proporcionalnost krećući se u smjeru dvostruke proporcionalnosti. Ne bismo trebali imati progresivnu ili čistu proporcionalnost bez da se to poprati jednom prilagodbom načina na koji se ponderiraju glasovi u Europskom vijeću kako bi se ostvarila jednakost. Ukoliko to ne ostvarimo, pogoršat ćemo osjećaj isključenosti kod mnogih građana, osobito u državama srednjih veličina. Za njih radilo bi se o neprihvatljivom pogoršavanju demokratskog deficita u najgorom trenutku. Dakle, mislim da bi to sve u svemu bila politička nemogućnost. Nadalje moramo razmotriti pitanje izbornog odaziva. Nije to problem koji je uzrokovao sam izborni sustav, to smo već čuli. A u tom smislu čini mi se da to ne možemo riješiti obveznim glasanjem, što nije mogućnost, niti nekim umjetnim rješenjima. Kao što je već rekao Roberto Dalimonte. Ovo je posljedica, većim dijelom, osjećaja da europski izbori nisu odlučni, važni. Ukoliko to je slučaj, najgora stvar koju bismo teoretski mogli učiniti je da krenemo unazad. Kada bismo, pojasnit ću, da se vratimo unazad i europske izbore organiziramo isto kada i nacionalne, to bi bila najgora moguća stvar. Poboljšalo bi odaziv, ali definitivno bi ponovno nacionaliziralo europske izbore i privelo kraju bilo koji pojam e, i poimanje europskih izbora kao odličnog procesa za europska pitanja. I ono što ja mislim da se ovdje dovodi u pitanje i što moramo i postići je da europski građani i da shvate da izbori, europski izbori imaju odlučujuću ulogu i time moramo osnažiti vidljivost prisutnost europskog političkog života i istaknuti tu vezu između europskih glasova i puta smjera u kojem se kreće Europa. E, spomenuli smo neke takve predloge, primjerice zahtjev da špicen kandidati budu poimence spomenuti na izbornim listama, da se koriste simboli klubova zastupnika na izbornim listićima i to bi povećalo vidljivost po mom mišljenju. A vjerujem i da bi to bila jedna mjera koja bi odgovarala rješenju ovog problema. Možda ga ne bi izravno riješila, ali mislim da taj problem nije niti moguće riješiti bez nekih e, većih zakonodavnih promjena ili pak nekih potpuno umjetnih rješenja. Ukoliko e, se možete složiti da govorimo o obrnutim slijedom profesor Betučini e, bi tada imao prvi riječ, ako želite. Dobro, izvolite. Uh, briefly, samo kratko. Progresivna proporcionalnost koju sam spomenuo je nešto što se usredotočuje na ravnotežu između političkih sila, ne između država članica. Dakle, ovo što ja spominjem ne mijenja ništa vezano uz raspodjelu zastupničkih mjesta između država članica. No, postoje političke sile i logično je da ako se mijenja narav izbornih jedinica, dakle ima više makroizbornih jedinica, ali ako upotrebujemo mogućnost pragovo 3, 4, 5% za izbore, utjecaj toga e, bi već bio da veće političke sile e, mogu biti zastupljene u Europskom parlamentu ali tu govorim samo o većima, to je 3, 4 ili 5% glasova, ne radi se samo o najvećim. Ovdje se radi o svim većim političkim silama. Druga stvar, dakle, bilo bi potrebno raditi na tome i to u najvećim državama članicama. Ako pogledamo pragove gdje ih se koristi i ako pogledamo države članice u kojem imamo makroregionalne izborne jedinice ili regionalne, možemo vidjeti da neke od većih država članica to još ne brine, tako da bi možda bilo dobro sredotočiti se na Španjolsku, Grčku, Rumunjsku, Grčku, Češku, Mađarsku, Švedsku, bilo na obveznoj osnovi, e, bilo poput razmjene e, najboljih praksi sa glavnim ciljem da na kraju europskih izbora imamo veću jasnoću i imat ćemo velik broj političkih klubova, ali na kraju ćemo imati e, mogućnost jasnih koalicija u ovom europskom prostoru. E, profesor Liri je morao otići, pa dam riječ e, gospodinu Dalimontevu. Naglasio bih samo ono sa čime sam započeo u prethodnom izlaganju. Vjerujem da ono što su parlament i vijeće učinili e, u harmonizaciji 28 izbornih sustava je dobra stvar. I po meni bilo bi vrlo teško ići korak dalje. Ono što se može promijeniti u stvaranju ujednačenijeg izbornog sustava zapravo nema značaja. Ono što je važno e, u smislu stvaranja ujednačenijeg izbornog sustava e, ne može se promijeniti. Tako da parlament je zapravo postigao jednu točku ravnoteže koju bi bilo teško promijeniti. najveća nemoguća promjena e, bila bi ti pragovi. Ali smatram da bi e, bilo nemoguće doći do dogovora između 28 država članica o ujednačenim pragovima. A zbog toga što e, ne možemo promijeniti veličinu izbornih jedinica, druge promjene zapravo nisu značaja. I zbog toga ponovno naglašavam da se nalazimo u jednoj točki ravnoteže, no pozivam članove parlamenta i ovog odbora da odgovore na pitanje, ne samo meni, već europskim građanima, zbog čega nam je potrebno, potreban ujednačeni izborni postupak. Koja je svrha toga? Da li je svrha povećati proporcionalnost, jer ukoliko je to slučaj, vraćamo se na ono što sam ranije rekao, da je vrlo teško promijeniti pragove, a nemoguće promijeniti veličinu izbornih jedinica. Dakle, bio ovaj cilj nešto što želimo ili ne, jer možemo imati različite stave o tome. Ja mislim da to nije poželjno, drugi mogu misliti suprotno. U svakom slučaju taj cilj zapravo ne možemo ostvariti. I za kraj, što se tiče važnosti izbora, e, kao što sam prije rekao, e, ja samo ovdje maštam jer nije smatram da nemamo potreban politički konsenzus o prijedlogu gospodina Dafa, a zacijelo bismo imali još manji konsenzus o prijedlogu e, Dalimonta i o bonus zastupničkim mjestima. No, da se vratim na ono što je rekao kolega Bertancini. pitanje je da li doista želimo važnost izbora, jer meni se to dopada, no u slučaju ovog parlamenta e, važnost izbora značilo bi da imamo izborni sustav koji omogućava sustavnu zamjenu snaga koje su koji imaju moć. Dakle, jednu rotaciju. To se teoretski čini dobrom idejom, jer primjerice dalo bi priliku europskim biračima da izrase, izraze svoj glas time što bi izglasali smjenu i doveli opoziciju na vlast i takva promjena, takva demokratska eh, odgovornost možda bi ograničila utjecaj onih antieuropskih stranaka, no postavlja se pitanje može li ovaj parlament raditi na temelju ovakvog modela savršene konkurencije. Nisam u to siguran. Nisam siguran da li je to odgovarajući obrazac načina na koji se formira vlada za ovaj parlament. Dakle, takav vrlo konkurentni sustav A da li ovaj parlament zbog svoje naravi, zbog naravi Europske unije, da li bi možda mu bilo bolje primijeniti švicarski model, model konsenzusa, stari primjer kakav je u nizozemskoj korišten, ne znam, to su samo pitanja, radujem se vašim odgovorima u budućnosti. Hvala. Um, uh, Hvala, ja bih Govorio sa nekoliko primjedaba. Moja ruka ima pet prstiju pa sam ja isto tako izradio pet točaka kao prvo. Što se tiče naše uloge kao matematičara, mi ne preporučujemo sustav za vas, već, kao što sam rekao u mom izlaganju, mi se oslanjamo na dokumente ovog odbora i parlamenta, pokušavamo svačati koje se političke ciljeve vi odredili i onda možemo vidjeti slaže li se to sa nekim vrstom sigurnog postupka jer je neizbježno da se izbori na kraju temelje na brojkama, da uključuje izbrajanje glasova, da isključuje dakle, zastupnička mjesta koje zauzimate i taj numerički korak treba bi se odvijeti paralelno sa ovim političkim ciljevima koje ste odredili. Kao matematičar i kao sveučilišni profesor, naravno ja isto tako imam ambiciju da ljudi razumiju taj sustav. Netko je rekao da želi da 75% učitelja i studenta razumije ovaj sustav, ja bih htio da 100% zasebnika Europskog parlamenta razumije sustav s kojim ste vi izabrani i koji vas postavlja na vašu dužnost. Kao drugo, pokušali smo objasniti dvostruku proporcionalnost. I opet bih eh, htio izraziti da je to naša glavna poruka danas. Dvostruka proporcionalnost dopuša nam da odvojimo problem države članice i njene zastupljenosti od problema političke raspodjele biračkog tijela. Naše pisane primjedbe smo strukturirali prema E, onome što je gospođa Hibner navela u e, svojoj pozivnici i nije bilo nikakvih iluzija što se tiče seta zastupničkih mjesta za pojedine države članice. To se može učiniti, može se to uvesti. Sustav dvostruke proporcionalnosti imate dvije razine, politička raspodjela biračkog tijela i teritorijalna raspodjela istoga. Politička raspodjela biračkog tijela, na to smo stavili naglasak. I zbog toga sam ja htio apelirati da nam je potreban da nam je potrebno jednak glasački listić. Što znači to? Kada izađem na izbore, kada vidim glasački listić, onda ne vidim jesam Italijan, Portugalac, Njemac. Ja glasam za jednu političku stranku. A moje pitanje vama, upućeno vašem odboru, jeste li želite li političku jednakost? Ako označimo određenu stranku mm, X i netko na Malti označuje istu tu stranku i netko u Irskoj također, hoće li to doprinijeti na jednak način globalnom rezultatu? To znači jednakost e, E, glasovanja i glasačkih listova. Činjenica da to nedostaje iz ugovora je po mom načinu nesporazum oko toga da imamo dakle taj set e, degresivne proporcionalnosti, određenog broja mjesta za države članice i neki su nezadovoljni s time što ne možemo imati jednakost e, tih izbora. No to je politička preferencija koju birači isto tako mogu izraziti. To je ta druga dimenzija s kojom se možemo pozabaviti neovisno od prve. Zatim moja daljna primjedba tiče se odgovora na pitanje gospodina zastupnika Joe Linena vezano uz to zašto smo izmislili taj pojam Union White Parties, dakle stranke e, e Europske unije to je pitanje za vas koje ćete vi stranke pustiti da izađu i kandidiraju se na izborima. Mi smo htjeli reći da je prethodna definicija europske stranke na europskoj razini, da je taj pojam definiran uh, u svrhu financiranja i da je on ograničen. To je razumljivo zato što samo želite dati novca nečemu što već ima određen sadržaj, određenu veličinu. A kada se radi o izborima, biračko tijelo, dakle birači su ti koji trebaju donijeti odluku. Ono što smo mi htjeli naznačiti jest da bi se u tom smislu ta definicija trebala malo proširiti, da ne bi trebala biti toliko ograničena. No, mi smo matematičari to je na vama. Dakle, na vama je da da smislite završnu formulaciju. Kao peto, dvostruka proporcionalnost je nešto što potrebuje pan evropske stranke, stranke na europskoj razini, europske stranke ili kako god ih već nazivali. Tu se radi o pitanju sličnom kokoši jaja. Dakle, što je prvo? Moramo li prvo imati pan-europske stranke koje će se vidljivo natjecati na izborima, koje će biti aktivno vidljive zajedno sa svojim programima. To je naravno poželjno, ali hoće li se to brzo moći uspostaviti, nisam baš siguran. Jedinu poruku koju mi možemo vam dati je da kada se radi o obračunavanju brojki da je tu uloga europskih stranaka vrlo slaba. Oni rade samo kao omotnica za nacionalne političke stranke koje kažu da, da su one dakle sastavni dio član jedne europske političke obitelji zatim se mogu onda dodijeliti glasovi i može se završiti računica to znači da su ove postojeće europske stranke stranke koje imaju vrlo slabu ulogu. Oni samo predstavljaju okvir, dakle omotnicu za prikupljanje glasova za nacionalne stranke. No to bi bilo već dovoljno da se pokrene ovaj postupak uđenja dvostruke proporcionalnosti. Kao što sam rekao, dakle pitanje kokoši i jaja. Jednom kada one rade u skladu s tim uvjetima, onda bi moglo doći do natjecanja i moglo bi doći do političkog nadmetanja na tim izborama. Hvala lijepa. Andrew Duff, izvolite. Mislim da je ovo otprilike 20 ovakva rasprava kojom ja prisustvujem ovoj temi unutar Europskog parlamenta i svaki put kada se ona odvija postaje sve bogatije, sve zanimljivije. Kao prvo bih htio naglasiti da mi ne tražimo jednoličnost e, kao nešto što je samo po sebi svrha. To nije neka akademijska zadaća. Mi pokušavamo stvoriti parlament federalni parlament koji će imati povjerenje, pouzanje biračkog tijela. Meni ne zanima hoćemo li naći demos eh, ili javni prostor za to. No, mene zanima da izgradimo ovaj Europski parlament kao jedini Europski forum jedinog e, europskog e, mjesta. Ovo je ono mjesto koje odlučuje, ne potpuno se isključivo u partnerstvu sa drugim domovima, ali to je mjesto u kojem se odlučuje o budućnosti Europe. I to je važno. To je povijesno važno, to je ključno i u ovom trenutnom razdoblju koje je vrlo nestabilno i kada je demokratsko društvo veoma krhko. je nego ikad do sad od kraja drugog svjetskog rata. Europska unija predstavlja veliki kompromis između međunarodnih e, zakona veznih uz jednakost država s jedne strane i demokratskog načela da jedna osoba ima jedan glas. U tom nalaženju kompromisa upravo možemo poboljšati kvalitetu i snagu e, europske demokracije. Nema, to jest ne postoji jedan, jedini savršen sustav, kao što su tu rasprave koje su se uvijek, ovdje odvijale i pokazale, no ja mislim da su postupci e, i pravila važni kada se radi o metodičnom pristupu tim pitanjima, a manje o proizvoljnoj prirodi takvih pristupa kakav vlada danas. Mislim da vrlo na, rano jutro, nakon svakog sastanka e, IGC-a, dakle međuvladinog tijela za izbore, e, kada se u to doba donose odluka, mislim da to nije pravi način rada. Mislim da time ne ukazujemo poštovanje toliko dobro našem biračkom tijelu. Mi stoga želimo imati e, veću metodičnost kako bismo povećali demokratsko povjerenje, ali isto tako kako bismo bili u skladu sa univerzalnim načelima ustavnog prava. I to je moguće postići. Ništa nije nemoguće. Mislim da ono što je čudno, nevjerojatno, da to je da razgovaramo o parlamentima, a da ne govorimo o prirodi vlada. U odsustvu jednog snažnijeg poimanja izvršne vlasti ili Eh, jednog tijela koje će biti nadležno za upravljanje u, u Europskoj uniji se upravo to događa. Dakle, u nedostatku jednog tijela koje će samo donositi odluke. To je ono što eh, našu ulogu Europskog parlamenta čini pomalo čudnom i naravno izborne kampanje trebaju biti odlučnije, trebamo ojačati ovo pitanje izbora, trebamo, možemo i tako reći, malo dramatizirati te razlike u političkim strankama, a s druge strane imamo federalne tenzije između Europskog parlamenta i stranaka, dakle europskih političkih stranaka, koje su unatoč svojim problemima u nastajanju, a s druge strane pak nacionalne parlamente, nacionalne stranke koje sada opadaju. Složenost i opseg ovih pitanja na koje moramo mi u Europskom parlamentu svaki dan pronaći odgovore su nadišli sposobnost eh, starih država da te isto oni riješe. To znači da se ne možemo oslanjati na ona pravila koja vrijede za stare države kada gledamo kako osvajati demokraciju. To je dakle reforma koju trebamo pažljivo pristupiti. još jednom, naglasit ću. Ono što je najvažnije, da imamo transnacionalne liste za pan-europska zastupnička mjesta na izborima 2019. godine. Primani smisao toga jest da izgradimo federalne europske stranke kao ono glavno tijelo koje će povezati građane i supranacionalne federalne institucije na europskoj razini ovdje u Briselu. A mojim nedavnim kolegama, sadašnjim članovima AFKO-a, poručio bih da budite odvažni sada na početku vašeg mandata. Ništa nije nemoguće. Dogovor je nadomak ruke, iako Europski parlament e, ne iskoristi tu priliku, onda će najvjerojatnije doživjeti osudu javnog mnjenja koje će se nastaviti u idućih nekoliko nadaštaja. Hvala vam lijepo, Andrew. Ja bih zaključila ovime ovaj e, jutarnji sastanak. Još jednom ću zahvaliti svim panelistima. Mislim da ćemo se tijekom rada našem izvješću još e, vraćati na vas i stupiti s vama u kontakt. Hvala vam lijepa.